Dobar dan, dragi kolege. Predlažem da započnemo s radom. Na vrijeme ste dobili dnevni red. Predlažem da pređemo na dnevni red i to sa tradicionalnom prvom točkom dnevnog reda koji predstavlja usvajanje samog dnevnog reda. E, imali ikakvih prigovora na prijedlog dnevnog reda? Nema, hvala lijepa. Nekoliko priopćenja od strane predsjedništva prije samog početka današnjeg rada s našim e, gostom Jean-Charles Brisarom. Dakle, na sastanku koordinatora 15. ožujka koordinatori su e, se dogovorili oko organiziranja okruglog stola o e, pravima ljudskim pravima žrtava terorizma, koje će se održati u skladu s odborima Libe i Droj. I e, održat će se 24. svibnja od 15 do 17 sati u okviru sastanka odbora za građanske slobode. Izaslanstvo će u Madrid ići od 9. do 11. E, svibnja ove godine, dok će e, izaslanstvo našeg odbora u Kataniju, e, prilikom kojeg će se otići na pola ili cijeli dan u Rim, održati početkom lipnja. I dodajem još da će na jedan od budućih sastanaka našeg odbora biti pozvan povjerenik Ettinger da govori o postojećim sredstvima za borbu protiv terorizma, jer to ulazi u nadležnost našeg odbora. Time završavam s priopćenjima i e, želim e, dobrodošlicu Jean-Charles Brizaru koji je e, predsjednik Francuskog centra za proučavanje terorizma. Odlučili smo da dođe na sastanak našeg odbora te da nakon njegovog slaganja mu postavljamo pitanja. On je e, čovjek koji je poznat i priznati stručnjak za analizu terorizma. A inače on je e, zaista s obzirom na svoju karijeru jedan od vrlo važnih osoba za rad našeg odbora. Naime, studirao je pravo u Francuskoj i Sjedinjenim američkim državama. Nakon toga je e, bio u strukturama vlasti u Francuskoj, ali i u SAD-u. Bio je u kabinetu predsjednika vlade Eduara Baladira, kao što je bio i u Francuskoj skupštini, surađujući sa sucem Alenom Marsom, koji je bio na čelu odjela za borbu protiv terorizma u Parizu. Bio je također zaposlen i u privatnim tvrtkama i radi na pitanjima prikupljanja informacija e, koje su vezane za ekonomiju. 1999. godine e, Jean-Charles Brizard se specijalizirao za proučavanje e, financiranja putem islamističkih udruga samog terorizma. Nakon atentata od 11. rujna 2001. godine izradio je izvješće o ekonomskim aspektima vezanim za djelovanje u same Bin Ladena. Nakon toga osnovao je mnogo stručnih e, tvrtki za konzultiranje koje se bave pitanjem ekonomske špionaže i e, Jean-Charles Brissard je također osoba koja se često javlja u medijima, ne samo u Francuskoj, već i u Europi kada se govori o terorizmu i financiranju terorizma. Centar za proučavanje terorizma, na čijem je on čelu, je 23. siječnja ove godine objavio izvješće Terorizam u Europskoj uniji, dvije točke – 2017. godina. Dakle, u tom izvješću ćemo čuti sasvim sigurno različite zanimljive elemente i o tome će nas informirati na sastanku našeg odbora. Predlažem da nam predstavi e, rezime o 2017. godini, a nakon njegovog izlaganja ćemo mu moći postaviti pitanje. Pitanja vezana sasvim sigurno ne samo za problematiku financiranja terorizma, već i mnoga druga pitanja. Gospodine Brizari, imate riječ na otprilike 20 minuta ako se slažete, a rekli ste mi gospodine Brizar da se s time slažete, naime da slijedite ono što zovemo metodu ping-ponga, a to je da e, svatko, e, na svako postavljeno pitanje date izravno odgovor. Odmah nakon postavljenog pitanja. Izvolite gospodine Brizar. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, hvala na e, pozivu. Za početak ću govoriti o tome kakva je sada situacija s terorističkim prijetnjama u Europi, a nakon toga govoriti e, koje nove izazove vidimo i nove prijetnje e, smatramo da postoje i javljaju se sada u Europi. Prva stvar koja se može primijetiti je da smanjivanje teritorija i islamske države u Izraku i Siriji nije e, smanjio tu prijetnju. A ako e, one i dalje imaju kapacitete da napadaju e, naše države, svejedno one nisu u potpunosti sa smanjivanjem teritorija smanjile mogućnost djelovanja. Inače, za vrijeme Prošle godine u Europi je došlo 62 teroristička incidenta vezane za e, sirijsko-irački e, kontekst. 15 e, atentata i 42 atentata koja su spriječena. Među spriječenjima većina se trebala odviti u Francuskoj, koja je zemlja koju je trebala biti najviše pogođena prije E, Ujedinjene kraljevine, a nakon toga je slijedila Njemačka. I 50% e, svih incidenata do kojih je došlo, došlo, do njih je došlo u Francuskoj. Europska unija se u 2017. godinu je suočila u prosjeku sa jednim terorističkim činom ili pokušajem terorističkog čina svakih šest dana. E, usprkos dakle E, tome što islamska država je pretrpjela vojne poraze, fenomen džihadizma e, u e, Europskoj uniji se ne smanjuje. 50% atentata je imalo kao cilj snage javnog reda i mira, a ostalo sve ostale ciljeve a e, koristili su se kako hladno oružje, tako i vatreno oružje. Pokazalo se da je e, učinkovitost, dakle, e, na učinkovit način su te terorističke organizacije širile materijale o tome kako koristiti različito oružje. Većina e, onih koji su počinili atentate bile su nacionalnosti države u kojoj su djelovali. 10% među njima bilo je povratnika, 50% e, počinitelja bili su nepoznati od strane e, obavještajnih službi. I posljednja stvar koju smo iz toga izvukli, a to je onaj koji se tiče počinitelja, 45% događaja imali su tek neki virtualnu vezu između samog počinitelja i terorističke organizacije, samo nadaknut dakle, terorizmom. 15% je nešto što e, su e, rukovodili pojedinci e, koji su imali veze sa osobama e, koje e, su bile u tim terorističkim, u zemljama e, gdje postoji terorizam, a 10% su izvršili povratnici, dakle koji su izravno vezani s tim zemljama. Ono što sada vidimo je da je pred Vidljivo i nestanak kalifata ne znači e, da e, je odzvonilo e, samom terorističkoj prijetnji jer islamska država i islamski kalifat su uvijek pokazivali otpornost. 2009. godine Amerikanci su prethodnicima islamske države govorili da je ta država u Iraku potpunosti e, dakle iskorjenjena. Osim toga, islamska država ima bezbrojne filijale u cijelom svijetu. U stilu onoga što se dogodilo s kalifatom nakon što je izgubio veliki dio teritorija u Afganistanu, Dakle, islamska država je iz e, grupe postala prava teroristička mreža i dolazi do globalizacije islamske države. E, to e, su sami voditelji tih organizacija predvidjeli, recimo Abu Bakr Agbadi je jednostavno e, otišao u druge provincije nakon što više nije mogao opstati tamo gdje je bio i sad su se proširili na Jemen, Afriku, Južko-Istočnu Aziju, a imaju i puno e, logističkih pocaja. Osim toga, imamo i vrlo precizne primjere i dokaze o europskim borcima koji su se angažirali u toj organizaciji u Siriji i Iraku, a koji su nakon toga otišli na druga e, bojišta u Afganistan ili u Libiju. E, premise e, razvoja tih organizacija izvan njihovog teritorija nije, su nešto novo. Od 2016. godine ogranak islamske države u Afganistanu. Imao je projekt atentata u New Yorku, a 22. svibnja 2017. godine jedan njihov ogranak e, počinio je atentat u Manchesteru. Al-Qaida na e, arapskom e, poluotoku e, se također tamo angažirao nakon problema u Afganistanu, odnosno nakon što je teritorijalna u baza u Afganistanu se jako smanjila i krenule su napadati zapadne države, a e, vidimo da je dakle došlo do delokalizacije operativnih kapaciteta i to vidimo već u posljednjih nekoliko mjeseci. Dakle, ti teritoriji su vrlo daleki, a centralna islamistička država je e, tu i vidimo da je došlo do transfera između Iraka i Sirije, a isto tako e, prema jugoistočnoj Aziji. Obavještajne službe, zapadne obavještajne službe primjećuju da u Iraku i u Siriji mm, islamska država možda više nema sredstava, već odlaze u e, druge zemlje, u susjedne zemlje i tamo ih se delokalizira u druge zemlje od Libije, Malezije do Filipina. Imamo dokaze da džihadisti koji su se borili za islamsku državu u Siriji i Iraku, da su već sada otišli prema Libiji ili pak Afganistanu. Vanska prijetnja prema modelima atentata u Briselu i Parizu i dalje postoji iako je e, situacija u i, e, Siriji i Iraku e, već dosta problematična za islamsku državu. Operativni kapaciteti postoje putem različitih ogranaka koji su njezini sastavni dijelovi i zapravo postoji mogućnost da dođe do globalizacije baš kao što je došlo u slučaju Al-Kaide. Druga vrsta prijetnje jest i u tome što te e, terorističke organizacije mogu mobilizirati ljude i privući nove simpatizere. E, vidimo da još uvijek nismo uspjeli e, smanjiti te e, prijetnje na jedno mjesto. Misliti da zbog nestanka e, samog islamske države i njihovih teritorija da će i prijetnja nestati nije točna. I to dovodi do iste krive tvrdnje kao one koje smo čuli 2014. godine, dakle da islamska država neće napadati Europu, da će se ograničiti na svoj izvorni teritorij. Ne, bez obzira e, da li je e, ta prijetnja ona do koje dolazi zbog toga što su ljudi nadahnuti islamskom ideologijom ili pak teledirigirani od e, pripadnika te e, ideologije, dakle prijetnja postoji. Ne radi se nužno niti o ideologiji grupe, a e, sve češće veza između onih koji počine neki teroristički čin i onih koji nadahnju je virtualna. Islamska država zapravo e, nema ničeg novog, jer se sada koriste iste taktike e, koje je mm, uvelike prakticirala Al-Qaida. E, Islamska država reproducira već postojeće modele. Razlika je u tome što je njezina poruka sada masovno objavljena i objavljuje se. Islamska država zapravo je produžetak Al-Kaide sa drugačijim sredstvima i e, imam drugačije ambicije. A opasnosti dalje postoji radi vektora te ideologije. To se često naziva e, virtualnom Al-Kaidom. Jednostavno mobiliziraju aktiviste i simpatizere, a osim toga jako im šire informacije o tome kako koristiti oružje i kako praviti eksploziv. Na taj način postiče se na to da ljudi počine teroristički čin. A e, izbjegavaju dakle mnoge sigurnosne mehanizme koje sada postoje na internetu. E, o kojim se tu e, bitnim elementima radi? Prvi važan element e, jest radikalizacija u našim zemljama. To je jako bitan element jer ćemo se time baviti e, još mnogo godina koje dolaze. Smatra se da ima između 50 i 70 tisuća radikaliziranih osoba u Europi, od toga 20 tisuća u samoj Francuskoj. Još dvije brojke. 60% onih koji su e, počinili teroristički čin od 2013. godine u našim zemljama nisu e, bili poznati policiji, odnosno obavještajnim službama, a preko 50% osoba osuđenih za teroristički čin u e, evropskim europskim zemljama nisu imali e, e, nisu bili ranije počinili nikakva kaznena djela. Unutarnja prijetnja sve je masivnija i e, treba mobilizirati dakle sve lokalne elemente. One se, su najviše radikalizirani i oni se najviše e, kreću u terorizam. Centralizacija i specijalizacija e, su nekada bili bitan element kako bi se spriječio e, aktiviranje e, grupnih e, terorizama, odnosno nečega što je radila jedna centralizirana organizacija. Međutim, situacija se promijenila i modeli su postali drugačiji i nema više takvih centralnih organizacija. Stoga mislim da je ovdje jako važno E, što rade lokalne vlasti, oni trebaju biti prvi koji će otkriti radikalizacije, primjerice u udrugama, a trebaju ako raditi na prevenciji i informacijama. E, te lokalne jedinice trebaju postati prirodni sugovornik i prirodno sučelje za središnje državne organe. Treba pozdraviti ono što je načinio povjerenik Julian King za osiguranje gradova. To je vrlo dobro i vrlo inovativno. Drugi element koji je bitan su povratnici. Tu se, e, oko toga se jako puno govori. Tendencije ukazuju da nema masovnog povratka e, ljudi sa e, poprišta uglavnom su se vratili e, žene i djeca. A stvarnost je ta da će većina džihadista zapravo poginuti na poprištima događanja, a e, prije nego li e, što se vrate u zemlju iz koje dolaze, bit će poslani na nova poprišta gdje se odvijaju borbe i e, moram e, reći da ako ih se uhvati na licu mjesta da će ih se tamo suditi. Podsjećam vas na neke pravne aspekte u tom smislu. Ne postoji u međunarodnom pravu nikakva obveza da država sudi svojim državljanima za dijela koja su počinili u inozemstvu. A isto tako ne postoje pravo džihadista da mu se sudi u zemlji iz koje dolazi. Ženevske konvencije koje se primjenjuju na oružane sukobe koje nisu međunarodne prirode e, govore o tome da ih se može suditi na licu mjesta. A to što e, džihadisti traže da ih se sudi u državi iz koje su došli je zapravo njihova želja da se vrate e, u zemlju iz koje dolaze, nadajući se da će na taj način naići na e, blažu kaznu. Prijetnje inače postoje i na srednji i na dugi rok. Ne zaboravimo da se takvo što događalo s Kalkajdom, koja je s vremenom postala e, globalno prisutna, prisutna u cijelom svijetu nakon što joj se teritorij smanjio na samom teritoriju Afganistana. A e, problematika povrataka odnosi se također i na one koji su se već vratili, a o tome se malo govori. Od 258 odraslih osoba koji su se vratili od 2012. godine u Francusku, 60% njih je sada u e, zatvorima i čekaju e, da im se sudija već 4% njih će do 2020. godine odr, od E, odsjediti svoje zatvorske kazne. 64% među njima teoretski mogu biti pušteni na slobodu i prije 2020. godine. Ono što će biti vrlo važno je da se prate te pojedince koji su već odslužili kaznu. A oni bi sutra mogli postati ljude koji će indoktrinirati druge i predstavljati opasnost za naše teritorije, jer mi znamo da su oni ti koji će nadahnuti buduće teroriste, koji će pak nadahnuti e, teroriste koji će doći nakon njih. E, europski teroristi koji su bili u Raki došli su u mjesto blizu turske granice, a e, dio njih su zapravo iz e, sigurnosnih e, službi islamske države i moramo jako paziti e, u našim obavještajnim službama što se s njima događa. Ti evropski džihadisti zapravo predstavljaju vrlo važnu element koji se može razmjenjivati tako islamska država sada e, govori upravo o tome da želi razmijeniti neke e, svoje članove za druge koji su sada u Iraku ili Siriji. I zapravo je e, ta faza ona za koju se smatra da sada da je to razlog iz kojeg se to odugovlači kako bi se e, odložile prijetnje koje e, mogu oni, e, za terorističke napade koje bi oni mogli izvršiti na europskom teritoriju. Zaključno govorit ću još i o propagandi na društvenim mrežama i putem interneta. I moramo paziti da ne zanemarimo korištenje razlih šifriranih sustava poruka i e, drugih e, načina razmjene informacija putem interneta. Naše obavještajne službe trebale bi otkriti preventivno sve ono što može dovesti do pripremi atentata. 7. studenog prošle godine tako je razotkrivena priprema atentata isključivo protiv sustava poruka Telegram bez ikakvog fizičkog ili telefonskog kontakta. A recimo atentati počinjeni 13. studenog također su koristili poruke putem messengera. Dakle, e, to što sam sada sve nabrojio, mislim da su vrlo bili elementi na koje ćemo se morati usredotočiti od sada pa nadalje. Hvala. Hvala vama, Jean-Charles na ovoj odličnoj prezentaciji i pregledu stanja trenutno o višestrukosti prijetnji. Dakle, doista je ovo izlaganje bilo sjajno. Najljepša hvala. Sada predajem riječ kolegama i to onim redom kojim se prijavili. Dakle, Arnodan, Žan će imati prvi riječ. Izvolite. Hvala. Čujte, ja se želim složiti s ovim hvalospjevom jer mislim da je jako dobro obavljen obavljeno Ono što je jako zanimljivo kada se sluša gospodina Brizara je da se držimo činjenica, to je jako važno za ovaj odbor. Svatko od nas može imati drugačiji doživljaj, percepciju, pa ponekad i predrasude. No, evo, ovdje se držimo stvari, činjenica i to činjenica koje su analizirane kroz višegodišnje razdoblje. Što je jako korisno za naš posao i može omogućiti da se riješimo nekih e, mitova, priča koje zagađuju biti rasprave. To su priče o ljudima o kojima se vode dosjeji. Na primjer, evo, u Francuskoj se nedavno vidjelo da svi potencijalni počinitelji nisu poznati našim službama, dakle, i rješenje uvijek e, počiva u suradnji između različitih obavještajnih službi. Ja to uvijek ponavljam, ali mislim da je to od ključnog značaja i ponavljam, određen broj pojedinaca nije poznat e, službama. Neki su poznati samo na svojoj e, nacionalnoj razini, ali ne međunarodno. Dakle, Moramo toga biti svjesni također, postoje još neke druge jako važne stvari koje nije spomenuo gospodin Brizar, ali volio bi se da se osvrne na tu temu, jer ima problem je financiranje, evo gospođa Kalmaši jako dobro zna, za e, problem financiranja terorizma i to je doista nešto što je endogene prirode. Dakle, ne radi se ovdje o financiranju, državnom financiranju ili vanjskih organizacija koje su došle napuniti proračun islamske države, već je islamska država uspostava čitavu upravu, eh, endogeni sustav eh, sa porezima i tako dalje koji mu omogućuje da se razvija. I htio bih čuti mišljenje gospodina Brisara eh, dakle da se osvrne na ovu, da prostite, modu, dakle što smo probali u borbi protiv terorizma, sada ćemo se baviti financiranjem terorizma. Ja sam, ne znam što mislite o tome, jer mislim ipak eh, da veliki dio financija terorizma dolazi iz eh, teško iz mehanizama i rada kojim je teško ući u, u, u trag. Tako da se bojim da smo opet u svojevrsnoj zablodi sada kada trčimo za nečim što, što ćemo teško moći uhvatiti. Dakle, htio bih čuti njegovo mišljenje. Za kraj, evo, ako trebamo, ako trebamo imati na umu jednu stvar iz ovog izlaganja mimo statistika, to je onda to što kaže da se ideologiju ne može stjerati u čošak. Mislim da svi ti ljudi su dakle nadahnuti jednom ideologijom koji su oni najfanatičniji su u službi te ideologije. Dakle to ne, nije nešto što možemo van, e, količinski izraziti i dakle evo moje pitanje nije jako jasno sročeno, ali recite mi da li ova ideološka matrica je jasna jer usprkos svemu Dakle, ta ideološka matrica je ono što predstavlja, što omogućuje da ideologija pređe s riječi u djela. Dakle, kako možete to malo pojasniti? Hvala. Hvala gospodin Danžan. Evo da ću vam odmah riječ da odgovorite, dobili ste čitav niz pitanja. Dobro, što se tiče ovih e, dosije obaveštajnih krugova, obavještajnih krugova, da, upravo ste, naravno, ne možemo borbu protiv terorizma svesti na to. Te, ti dosijeji su e, nešto, jedan samo instrument u toj borbi i podsjetio sam, dakle, tu su brojke jasne, neupitno je velika većina e, ljudi koji pređu na dijela su ljudi koji, o kojima nemamo nikakve dosije, dakle, treba nam usmjeriti razvoj u u drugom smjeru, dakle moramo se obrati cjelokupnom društvu, a ne samo obavještajnom sektoru našeg društva. Što se financiranje tiče, da, slažem se. Ta reportaža New York Timesa koju ste spomenuli pokazuje kroz primjere ono što mi tvrdimo ove čitav godina, a to je da islamska država se drugačije financira od Al-Qaide i to tako što imaju pod svojim nadzorom jedan teritorij, al qaidu se na nekim teritorijima toleriralo, na primjer u Afganistanu i u Sudanu, ali ovdje imamo terorističku organizaciju koja po prvi put kontrolira jedan cijeli teritorij, izlači ključni dio svog bogatstva iz e, eksploatacije dobara tog područja, bilo da se radi o poljoprivredi, o rudama, o dobrima i o ekonomskim, dakle, ekonomskoj otimačini u biti i dobara ljudi koji borave na tom prostoru. Dakle, tu se radi o samofinanciranju. A Al-Qaida je pak dobila veći, dobivala većinu svojih financija izvana preko nevladnih organizacija, donatora i tako dalje. Dakle, tu su bili to je bilo dakle kretanje kapitala kojem se moglo ući u kraj. A ovdje E, imamo organizaciju koja je samodostatna i koja ima jako slabe veze sa svijetom izvana ili onda samo s, a kada ima onda je to, to su financijske veze samo sa prvim susjedima i mi za sad e, još nismo našli, odnosno nije nađen konkretan način borbe protiv toga. Dakle, do sad e, UN je uspio zamrznuti samo nešto manje od 10 milijuna dolara sredstava islamske države, tako dakle, što pokazuje jasno da nemamo na raspolaganju dovoljna sredstva za borbu protiv tog gospodarskog modela koji je doista nov. Nismo se znali s vremenom prilagoditi, prilagoditi sustav sankcioniranja tržiške organizacije koja kontrolira cijeli jedan prostor i gospodarsku aktivnost tog prostora, no ipak moramo nijansirati stvari jer reći da naša borba protiv e, terorizma ovisi samo o borbi protiv financiranja tog terorizma, to je bilo krivo, ali ovo je ipak omogućilo da se u velikom broju slučajeva e, prati odlazak džihadista koji prije toga nisu na koji način privukli pozornost naših e, obještajnih e, krugova. Dakle, ako se stvari dobro unaprijed analiziraju, ako se uspiju e, uspostaviti određene matrice ponašanja ili djelovanja koje prethodi odlasku na ratište ili koje prethodi počinjenju terorističkog dijela, onda se može koristiti te matrice kako bi se preventivno neutraliziralo te osobe. Vjerujem da sve možemo iskoristiti za borbu protiv počinjenja atentata, ne samo ovaj sigurnosni aspekt. Kada govorimo o ovoj ideološkoj matrici koju ste spominjali, ono što vidimo je da nema nikakve veze između jačine prijetnje i situacije na terenu, jer u džihadističkoj logici treba e, razumjeti da porazi na ratištu koje oni trpe jačaju njihovu organizaciju, čine još legitimnijim njihovo djelovanje u očima njihovih e, pristaša. Dakle, to istovremeno i tranzicija u njihovim operativnim e, kapacitetima, ali i njihove pristaše idu još dalje. Dakle, oni stoje na strani te džihadističke organizacije koja je u poteškoći, poteškoćama i onda je dodatno podržavaju. I stoga vidimo sve veći broj ljudi koji umjesto da idu u Siriju i Irak odlučuju se pridružiti različitim drugim ograncima te organizacije. Dakle, spominjao sam ljude koji su izravno išli u Afganistan, Libiju i drugdje kako bi dakle sudjelovali u djelovanju džihadističke skupine. Najviše hvala na ovim preciznim odgovorima. Sada dajem riječ eh, Ani Gomeš, koja je koordinatorica za klub zastupnika SID. Hvala vam, gospodine Brizar. Spominjali ste radikalizaciju koja se odnosi na 50 i 60 tisuća osoba spomenuli ste fragmentiranje i globalizaciju. Dakle, što možemo napraviti doista osim toga što ste vi već spominjali, dakle, mobilizirati lokalne aktere? Možemo li mobilizirati naše vlastite muslimane? Jer bez toga smo, idemo glavom u zid. Dakle, ne smijemo ih prepustiti vehabijskom prozelitizmu ili antiislamskom raspoloženju nekih od naših ljudi zatim čitala sam da oni imaju stotine europljana u zarobljeništvu što ćemo učiniti dakle ćemo dopustiti da ih e, Turci masakriraju neće nikad biti suđeni dakle čak ne pomažemo Kurdima da spasu te evropljane. Zatim, recite što mislite o prijetnjama koje dolaze iz Libije i katastrofalnoj situaciji koju smo dopustili da se tamo razvija. I eto, nadam se da ćemo danas imati mogućnost da razgovaramo o tome s povjerenikom Moskovisijem, ali izračun je taj da ima 10 milijardi e, e, prevara i sa CCCTB-a i isto tako 50 milijardi eura e, proneverenih putem e, prevare s PDV-om, dakle i to, to su novci koje koriste terorističke skupine, među kojima je al A naše vlasti kao da se ništa ne događa, dakle uopće ne razgovaraju o tome. Dakle, konkretno, što možete reći o tome, tom njihovom financiranju preko naših e, sustava i nedjelovanja naših e, vlasti. Hvala vam, Ana Gomeš, imamo puno pitanja političkih, tehničkih, e, svakojakih. Pa, ja dobro poznajem kako to mikrofinanciranje funkcionira. Evo, govorili smo o makrofinanciranju, sad ćemo preći na mikrofinanciranje. Dakle, ono što uviđamo jeste, evo ja sam spominjao makrofinanciranje i to da je danas postojeći sustav sankcioniranja neprilagođen na e, makrofinancijski model, a to je isto, isto vrijedi i za mikrofinanciranje. Dakle, ono što na makro razini uspostavljamo, Evo, puno se govorilo o šifriranju. No, to nije jedina stvar. Vidjeli smo kako ste teroristi djelovali u Parizu, u Briselu, koriste dakle potpunosti legalna sredstva financiranja i komuniciranja, a koja su anonimna i ta mogućnost e, anonimiziranja komunikacije i financiranja nije rješen iz e, pregršt e, valjanih razloga, ali eto ga, to je situacija u kojoj teroristi koji koriste nedostatke u našem sustavu kako bi se financirali. Vidjeli smo isto tako za e, ove prepaid kartice. Njihova, one, se, one se masovno koriste u svaku, na svim etapama, dakle kojim god terorističkim dosijevom da se bavimo, uvijek imamo te prepaid kartice i ništa se ne, ne, ne radi. Dakle, smanjuje se gornja granica korištenja tih e, iznosa na tim karticama, ali se ne rješava problem, e, a to je osnovni problem jeste taj što je to sve anonimno. Sutra bilo tko može otići u trafiku i kupiti s takvom karticom e, elemente za e, spravljanje bombe eksplozivnog sredstva za plaćanje e, lokala u kojim će moći razvijati svoje konspirativne planove i tako dalje. Dakle, to je pravi problem. Postupno se eto, represivno djelovanje prilagođava toj stvarnosti, ali nažalost uvijek znamo da kaskamo uvijek za njima i treba E, I sustići. Što se Libije tiče, evo, Rečeno je dakle da je bilo europljana koji su se pridružili islamskoj državi u Libiji. Situacija je manje kaotična danas nego što je bila još prije par godina. No, uviđamo da se postupno stanje u Libiji i Tunisu osobito širi na cijelu regiju i točno je to da određene vlade u subsaharskoj zoni su jako zabrinuti povratkom džihadista doma, dakle iz tih zemalja je veliki broj ljudi otišao boriti se jedne strani džihadista, dakle tu su doista pravi problemi, a njihova sredstva nimalo nisu prilagođena kontekstu u kojem se nalazi, jer raspolažu s jako slabim sredstvima, dakle ovdje govorimo o vojnim kapacitetima i obveštenim kapacitetima, dakle Francuska i druge države imaju jako važnu ulogu dugoročno gledano u tim zemljama kako bi zajamčili njihovu sigurnost jer tu su suočeni sa raspadom država i krijumčarenjem i trgovinom e, oružja i teškog naoružanja iz e, tih zemalja koji dolaze. Dakle, tome treba stati u kraj. Što se pak tiče povratka, dakle, vi ste govorili o o zatvorenicima Kur, kod Kurda. Da, isna je, nekoliko stotina europskih e, džihadista je e, zatvoreno od strane sirijskih Kurda, koji su oružan, naoružana skupina. Kao što rekao, u, u okviru međunarodnog prava nema nikakve obaveze da država podrijetla e, procesuira svoje državljane. Francuska, na primjer, daje primat nacionalnoj nadležnosti, Ona na to pristaje naravno kada se i drugi pozivaju na nj i to je možda slučaj Kurda. Dakle, u svakom slučaju mislim da je najbolje da se ne ulazi u neku logiku sada u kojoj bi se pregovaralo s Kurdima, jer ponavljam, ti džihadisti danas su predmet jakih e, pregovora i na lokalnoj razini. Ne mislim da bi valjalo ući u to. Dakle, nadležnost e, Kurda u međunarodnom pravu, u oslom, kurski prioritet nije to pitanje, njihov prioritet je borba, poput i drugih u Siriji, no kada se budu bavili tim pitanjem, onda će suditi e, te Europljane, a naravno nadat se da će taj sustav e, im pružiti jednaka prava glede obrane to je fenomen koji u biti prevazilazi sve socijalne aspekte društva, to o čemu govorite, dakle, ne samo muslimane i druge skupine su prevaziđene tim što se događa. I čekalo se od te zajednice, muslimanske zajednice, reakciju, to je valjda smisao vašeg pitanja, dakle, što se to očekuje od te zajednice, kako da reagira, jer u toj raspravi o ideologiji miješa se puno različitih pojmova. Tako da, vrlo jednostavno pomiješati stvari, reći da su svi selfisti, džihadisti, to znači da se ne poznaje uopće povijest džihadizma i borbe, ideološke borbe koje su postojali između te dvije struje, osobito u Alžiru i drugdje u svijetu. Tako da možemo jednostavno rezimirati stvari, ali stvari su nažalost puno složenije i sami salafisti odbacuju te stvari. Dakle, oni imaju određen zajednički temelj, ali moramo se paziti da u tim iznimno složenim temama ne pravimo amalgame, jer suočeni smo s ljudima za koje je terorizam način djelovanja jednostavno koji u službi ideologije, strateških ciljeva, a danas naravno uviđamo konture toga svega, ali to je za njih jednostavno modus operandi, dakle način djelovanja i na to se svodi. I ne smijemo dovoditi u pitanje cjelokupne zajednice samo zato što određene, određeni pojedinci se pozivaju na pripadnost eh, tim krugovima. Hvala vam što ste odgovorili na ova pitanja, koja su jako teška. Sada predajem riječ Žeraru Depreu iz Aldeja. Hvala e, lijepa. Najprije se i ja pridružujem s kolegama koji visoko cijene izlaganje gospodina Brezara. Gospodine Brizar, e, ja se jako puno bavim pitanjima onoga što Evropska unija kao takva e, može učiniti da se situacija poboljša. Jer to jest jedna od nadležnosti našeg odbora. Imam četiri operativna pitanja. Najprije, što se tiče procjene prijetnji. Postoji li neko mjesto gdje odgovorni za sigurnosna pitanja svake europske države se dakle sastaju kako bi procjenjivali e, razinu prijetnje, je li se ta prijetnja izmijenila, e, stupanj e, hitnosti. Da li Europol igra nekakvu ulogu u tom smislu? Govorili smo i dakle o radikalizaciji. Vi ste zaista da e, iznijeli zabrinjavajuću činjenicu 50 do 60 tisuća onih koji su se radikalizirali u Europi. To je dvostruk broj ljudi od onoga e, koliko broj e, pripadnika belgijska vojska. Jest da belgijska vojska nije jako velika vojska, ali svejedno. Dakle, zanima me imate li razmjenu informacija među pojedinim službama koji bi omogućili da se e, predvidi da netko želi počiniti teroristički čin možda ne u potpunosti, ali barem u velikoj mjeri i da se te ljude onda više ispita. E, treće, zanima me lokalna, e, lokalna dimenzija. U Belgiji gradonačelnicima se ne daju informacije o teroristima na njihovoj općini kako ne bi pobudili informacije e, interes i kako ne bi došlo e, do e, prevelikog širenja informacija. Dakle, zanima me kakve su prakse drugdje. Spominjali ste i društvene mreže i nekoliko stručnjaka je spomenuo da jedan od glavnih problema s kojima se susrećete u sljedećih nekoliko godina jest e, šifrirane e, poruke. Da li se o tome raspravlja na europskoj razini? I posljednje što želim pitati je, zapanjuje me da na europskoj razini nema e, nikakve usklađenosti u procjeni terorističkih e, prijetnji. E, u Belgiji je to skala koja se sastoji od tri elementa, u Franskoj četiri, u Velikoj Britaniji pet. Pa ne bismo li mogli jednu zajedničku e, usklađenu skalu. Recimo kad Francuska dođe na četvrti stupanj opasnosti da možda i u Belgiji se automatski situacija promijeni. Hvala unaprijed na vašim e, odgovorima. Ovo što kažete je sve vrlo zanimljivo. Što se tiče procjene prijetnji, mislim da je to vrlo važno. Jer e, vezujem to za vaše prvo pitanje. Što može načiniti Europska unija? Vidim e, da smo ovdje u parlamentu, tu su zastupljeni predstavnici svih europskih zemalja i često se pitamo zašto u Europi stvari ne idu brže i zašto europske institucije predstavljaju više kočnice nego li pokretače i, i parlament i vijeće i komisija su često vrlo inertni. 12 godina je trebalo da se dođe do teksta o evidenciji putnika i od atentata u Madridu 2004. zatim Pariz i Brisel 2015. i 2016. su na posljedku konačno omogućili da se načini propis o evidenciji putnika. A to je tek jedan dijelić e, gdje se cijeli ovaj fenomen treba saglati na učinkovitiji način. I vidimo da je tu zapravo problem. Europske države ne vide sve na isti način e, terorističke prijetnje. Nedavno sam bio na konferenciji e, gdje je bila i e, bivša ministrica iz jedne države s istoka Europe, čije ime neću reći. E, ta osoba je rekla, radilo se o konferenciji o terorizmu, rekla je mi smatramo da naša zemlja nije cilj terorista i zato to za nas nije prioritet. I ja sam se nakon toga javio za riječ i rekao sam joj da griješi, da teško griješi jer nije e, činjenica da njezina zemlja nije bila pogužena atentatima, da ne znači da teroristi nisu ušli u Europu upravo prolazeći kroz tu zemlju. Dakle, e, postoji dakle percepcija intenziteta prijetnje. A e, teško je to uskladiti jer jednostavno se situacija analizira na različiti način. Da li suradnja postoji? Da, svakodnevno i na svim razinama. Naravno da treba ojačati ulogu Europola jer i danas, iako se mnogo toga napravilo, naročito po pitanju sredstava kojima raspolaže Europol, jasno je da Europol mora postati još više operativna organizacija. Europol i Eurojust su e, jednostavno organizacije koje trebaju posredovati u organizaciji. Ali vaša pitanja su zapravo politička pitanja i e, to jest bit svega. Želimo li napredovati, e, moramo jednostavno stvari gledati istim očima. I e, bitno je da E, postoje e, zajednička svijest o riziku od terorističke prijetnje. A što se tiče pokrivenosti teritorija, u određenim slučajevima ta pokrivenost teritorija postoji. U Velikoj Britaniji i djelomično u Njemačkoj su e, pokrenuti programi. Međutim, ti programi se bave samo jednim aspektom, edukacijom, socijalom i tako dalje. Ali ja smatram da treba e, pokriti cijelokupni lokalni element od e, socijalnog, obrazovnog, vjerskog. Dakle, najprije treba postići da svi dionici međusobno razgovaraju, zatim da se informacija širi, e, da se odlazi na teren, da se prikupljaju informacije, da se uoče slabosti, a osim toga svim dionicima treba dati veću odgovornost jer oni dijele informacije do koje dolaze, ali ništa nije sustavno. Treba sve pokriti na način da to sve bude puno sustavnije i to treba osim svega imati za cilj prevenciju. Te ljude treba i obučiti da mogu spriječiti radikalizaciju, da vide da je netko u fazi kada lako može postati radikaliziran. Dakle, sve to po mom sudu traži da postoji plan a takav plan sada ne postoji. Što se tiče društvenih mreža, e, da, o tome se govori, govori se i na razini Europske komisije, e, govori se sa onima koji se bave pitanjima interneta. Situacija tu jako, jako teško napreduje. Razgovarali smo o tome sa europskim koordinatorom, a već sam e, govorio da se govori o tome kako operativno teroristi koriste te metode. To će biti puno učinkovitije nego li bude li se govorilo da se e, internet i slične društvene mreže koriste e, u svrhu propagande. Jer vidimo da su E, ta društva zapravo e, teroristima omogućila da e, izvrše atentate. A postojanje takvih mreža, takvih aplikacija, takvih programa je jednostavno omogućila da se pošine teroristički čini. I u tom smislu treba one koje takve stvari E, tu informatiku organiziraju, shvatiti da to omogućuje dakle, da dođe do terorizma. Hvala. Kolega je govorio o tome da je broj e, ljudi koji su radikalizirani e, dvostruki negoli pripadnika belgijske vojske. Prije no što dam riječ Jeffrey van Ordenu, e, možete li nam odgovoriti još nešto o tom jednom e, nijansiranju skale. E, Anodan je govorio o atentatu od prije desetak dana u Francuskoj. Ta osoba je bila poznata od e, u policijskim e, krugovima, krugovima kao radikalizirana osoba. E, kako je se može pratiti, što za policiju znači pratiti neku osobu i što raditi sa tih 60-50 tisuća ljudi koji su dakle radikalizirani. Dajem sada riječ Jeffrey Van Ordenu, a molim da mi onda odgovorite kad budete odgovarali kasnije. Međutim, kako već ja sada imam riječ. Basana Jaš je jedan stari terorist, prilično stari, ima 71 godinu. On je jednostavno prošao kroz cijelu Europu prije nekoliko tjedana i to sasvim mirno. Na kraju su ga uhitili kada je stigao u Tursku. On je e, bio poznat, možda je izgledao kao umirovljenik. E, malo vas tu provociram, ali evo, što nam e, možete o tome reći? Postavila sam tri kratka pitanja, a sada dajem riječ našem britanskom kolegi Jeffrey Van Ordenu. Um, hvala predsjednice, hvala vam i na vašim e, napomenama, gospodin predsjednik. Znači prvo što se ovo pitanje e, tiče ovog pitanja zajedničke procjene opasnosti, mislim da to nije problem samo nacionalnih vlada, naime postoji niz e, mehanizama za zajedničke procjene, imamo skupinu za borbu protiv terorizma, imamo MCN, imamo Europol i ništa od toga zapravo nije problem što se tiče procjene opasnosti. Nije to problem, nego problem e, kod procjene pojavljuje se, a to je politička e, stvar zapravo politike. problem između ljevice i desnice. Spomenuli ste problem sa PNR-om, evidencijom putnika. Nije to problem e, nacionalnih vlada. To je ključno problem različitih perspektiva, različitih političkih grupacija. To sam samo htio načelno prokomentirati, ali imam i nekoliko pitanja. Govorili ste općeno o e, džihadistima, povratnicima. E, nekako nam je očigledno problem kako se postaviti prema tom pitanju. Naime, nizozemci, rečeno je, uhičuju i kazneno gone sve džihadiste koji se vrate u zemlju. Ujedinjeno je kraljevini trenutno mi imamo problem sa ovih dvojicom e, e, osumnjičenih e, ubojica kao ti Al-Shafi al a s kojima ne znamo što da točno učinimo. Naime, sve što bi se moglo učiniti ima lošu stranu. Pitam se nije li a, možda to recimo bi bio pitanje recimo kojim bi se mogao baviti posebni međunarodni sud ili tako. A zatim e, što se tiče samih osuda, što je sa onim osuđenima, hoće li se on, bili se on trebali držati u nekim posebnim e, objektima, E, I to je očigledno po mom pitanju ključno pitanje koje treba dobro porazmisliti. Pa bih pozdravio vaše razmišljanje o tome. Još e, sljedeće pitanje s moje strane. Bismo li trebali biti zabrinuti zbog e, terorista i oružja za masovno uništenje? I također o ulozi nacionalnih vlada ovdje koje su možda i u, u suradnji s nekim od tih terorističkih elemenata na ovaj ili onaj način recimo dobro vozila koja se zabijaju u e, ljude u gužbi. mislim to je svakako grozna stvar, ali implikacije su mnogo manje, ali kad govorimo o oružju za masovno uništenje to je čisto druga razina, pitam se evo što, kako vi o tome razmišljate, hvala. Hvala lijepa. Odgovorit ću najprije na pitanja predsjednice odbora. Procjena dakle od 50 ili 60 tisuća ljudi to je zapravo zbroj nacionalnih podataka. Dakle, zbroj ljudi za koje se smatra da su radikalizirani. Teško je imati homogenu definiciju u svim zemljama, ali to je zbroj onih procjena koje daju pojedine zemlje. E, to ne znači da su svi oni opasni, niti da ih prate službe. E, tih ima otprilike 10.000 jer se smatra da su potencijalno opasni. Odmah mogu odgovoriti i na vaše pitanje o e, slijedu, odnosno nadzoru e, različitih policijskih obavještajnih službi. Jer to znači e, zapravo jako puno toga. Trebalo bi se zapravo govoriti o pažnji koja se tome posvećuje. Dakle, jer se te ljude prati na daljinu Također nadzire ih se i elektroničkim sredstvima, njihove telefone, internet i tako dalje. Jer naravno nemamo mogućnosti slijediti sve potencijalno rizične pojedince fizički. E, nema smisla sada reći koliko ih se fizički slijedi, ali u svakom slučaju taj nadzor je zapravo više struk vrlo raznovrstan. A e, vi ste spomenuli francusko-sirijskog džihadista koji je dugo živio u Briselu i <clears throat> koji je i osnivač vjerskog centra u Molenbeku. Tu se radi o slučaju gdje trebamo dobiti e, puno odgovora od samih vlasti. Naime, e, tu su osobu uhitili, a e, ne znamo kako je on ušao u Francuskoj, je to načinio sam i što je bilo s turskim vlastima. U svakom slučaju, za sada ne znamo više o tome. Gospodine Van Orden, pitali ste me e, o evidenciji putnika. Dakle, evidencija putnika e, PNR, e, ne zaboravimo da su se neke države tome suprotstavile. Neću ih sada imenovati, ali moram reći da postoji i politički otpor za tome i postoji i institucionalna logika koju sam shvatio ovdje, ali ne svodi se samo na to, ali neke zemlje jednostavno stvari gledaju drugčijim očima, ne smatraju da ih se ta problematika tiče i prema tome nemaju istu želju kao mi da napredujemo po tom pitanju. Ali neke osobe, neke države jesu pristale na evidenciju putnika, međutim e, prilično odugovlače kada se radi o konkretnoj razmjeni. E, Međunarodni sud pa e, to je jako dobra ideja, zapravo već i postoji. Postoji Međunarodni kazneni sud. E, tako bi se što moglo napraviti, e, recimo kao što je bilo napravljeno u Sahelu gdje su e, džihadiste mogli vrlo učinkovito suditi na licu mjesta za kaznena djela, počin, za ratne zločine počinjene na licu mjesta. a isto tako neki završe pred lokalnim e, sudovima, domaćim sudovima, kao što to sad i jest slučaj u Iraku primjerice. Međutim, o tom pitanju za sada još nije bilo političkog konsensusa u okviru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, e, kao što to ni drugdje nema, s obzirom da se neke države e, u vijeću sigurnosti dakle, protive zbog stava o sukobima u e, Siraku Iriji. Nadalje, o oružju za masovno uništenje. To je dio mita. U ranije. Dakle, bilo je kontakata između terorističkih organizacija i društava i pojedinaca koji su radili na izradi programa oružja za masovno uništenje, ali u praksi nitko nije krenuo u tu pustolovinu i radi se o pravoj avanturi za terorističku skupinu. Primjer koji smatram vrlo E, elokventnim je to kako je došlo do 11. rujna. Izvorni plan uopće nije bio onaj e, do kojeg je došlo par tjedana prije nego e, što je došlo do napada na Twin Towers u Yorku. Naime, oni su namjeravali eh, napasti nuklearnu centralu i u tom smislu otišli su do same Bin Ladena e, koji im je rekao na papiru vaš plan izgleda vrlo dobro, međutim ima toliko nepoznatnih varijabli e, kojima ne koje ne možemo kontrolirati od samog vjetra, e, zatim ne znamo šta je sa nuklearnim jezgrom, ne znamo koji broj stanovnika time može biti pogođeno i tako dalje. Dakle, Osama Bin Laden je jednostavno odbio taj prijedlog i rekao je ljudima da nađu nešto drugo. I nakon toga se odlučilo napasti e, tornjeve u New Yorku. Dakle, jednostavno teroristi su pokušali eksperimentirati. Primjer u Afganistanu u različitim e, logorima gdje su e, se e, obučavali u vojnim vještinama. Međutim, odluke koje su donesene ovisile su jer tražilo se stručno znanje koje te terorističke skupine nisu imale. A terorističke skupine e, zapravo e, rade na oportunistički način i oni ne žele zapravo vrlo kompleksan način djelovanja. Vidimo to u atentatima koji su počinjeni u Europi, nažalost, eto, e, da se na jednostavno način učini nešto efikasno. I E, zato mi se ne čini da bi se terorističke skupine iznenada mogle e, početi baviti ovakvim načinom djelovanja. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Moniki Holmar i Helge Stevens, našim dvijema su izvjestiteljicama. A e, nakon toga će se javiti još dvoje kolega i e, za Pagazaun i Kristina Winberg, jer završit ćemo s ovom temom u 16.30. Najprije Monika Holmar, jedna od dva e, Hvala predsjednice, želim e, vam zahvaliti vama i gospodinu Brisanu što smo imali priliku danas e, voditi ovaj razgovor. Ja sam još kod uvoda, evo, odugovlačim dok ne stavite slušalice. Dakle, još jednom hvala što smo danas mogli o ovome razgovarati s vama. Evo da kažem nešto o ovoj zadnjoj e, temi koja je načeta. Meni kao izvjestiteljici, su izvjestiteljici e, čuli smo razne izjave britanske vlade, francuske vlade, njemačke vlade i tako dalje o tome što nama koji radimo na ovom sadržaju ne olakšava nimala stvar, ali dobro pokušati to nekako isto s, e, svesti na zajednički nazivnik, znači što se tiče oružja za masovno uništenje ili PNR i tako dalje. Znači, htjela sam pitati, smatrate li vi također da bi trebalo e, preventivno spriječiti one koji nemaju pravo doći do određenih materijala, da dođu do tih materijala, znači nuklearnih materijala, pa sljedivost određenih kemijskih substanci, bioloških substanci i tako dalje. Znači, e, sustavi sljedivosti, sustavi prevencije, E, koji su potrebni da pazimo na to da određeni materijali i ne prelaze preko naših granica, a u svakom slučaju ne, nekontrolirano i posebice neprenošeni. Znači da je, slažete li se da je to jedan od ključnih aspekata u ovom području, a da naravno e, ne želimo sada biti alarmistički što se tiče e, teme oružja za masivno uništenje. Drugo pitanje odnosi se na nacionalne središnje jedinice specijalizirane e, naspram regionalnih. Vi ste govorili o tome, znači o e, gradonačelnici, nevladne udruge i tako dalje. Naime, ima, već dugo se vodi jedna rasprava u kojoj e, su jedni sa dobre strane, znači policajci, sigurnosne strane i tako dalje, a u kojoj su zapravo oni te, te, ti zlikovci E, zapravo treba, ključna je stvar uspostaviti povjerenje između znači e, socijalnih e, vlasti i policije, znači s jedne i s druge strane uspostaviti suradnju i povjerenje kao i za predstavnike civilnog društva i organizacije civilnog društva. Znači tu je znalo nekad dolaziti do znatnih tržavica, a ja bih evo rado čula vaše mišljenje o tome. A drugo, Vidim da često nacionalne i centralizirane e, jedinice za borbu protiv terorizma e, premalo e, uključuju regionalne vlasti u svom djelovanju i tako Znači Europol recimo ili E, kao što je Francuska upravo e, nedavno uključila da je ključno uključiti regionalne policijske organizacije i vlasti jer se onda dobiva jedna šira slika e, nečega što možda na nacionalnoj razini neke stvari ne budu primijećene ili su na preniskoj razini i prenose se dalje znači prenošenje takvih E, podataka i nacionalnim vlastima i na određenim razinama. također i pristup e, sustavu Sijena za e, je recimo jedinicama za borbu protiv terorizma nije uvijek dostupan zato što se Sijena nije uvijek pristupačna iz, svih organizacija, tako da bi da izravni pristup u Sijenu određenim organizacijom za profesionalizma nije moguća, bio bi potreban. Nadalje, e, govorili ste o 60 ili 50 tisuća ili onih 10 tisuća radikaliziranih koji bi mogli biti doista opasni. Ono što mene posebice ovdje zanima, ovaj jedan cijeli uh, ekosustav e, u tom kontekstu. Eh, a u odnosu na eh, ljudska prava, eh, vladavinu prava, toleriranju, tolerantnosti religijskoj odnosu muškarca i žena. Kako nam to uspjeva? Znači ovo cijelo pitanje ljudskih prava osigurati i u odnosu na ono na one muslimane koji žive kod nas i ka priznanje s njihove strane da se radi o zajedničkim vrijednostima, kršćanskim, budističkim, ne znam, e, islamskim i tako dalje, da se ti, ta temeljna prava priznaju kao najviši ciljevi u ponašanju i e, osobnim vrijednostima i kad zapravo pogledamo e, recimo neke ankete koje smo proveli, koje su se provele u Njemačkoj ili Nizozemskoj ili tako dalje što se tiče recimo ravnopravnosti muškaraca i žena e, gdje e, recimo koje najviša instanca, na primjer, <laughs> opće ne ispada da je najviša sudska instanca sudac, nego imam to pa je ono što je proizašlo iz e, onih upetnika. Znači, moje pitanje, vjerujete li vi e, da možemo uspostaviti takav jedan temeljni kanon temeljnih vrijednosti, jer e, obično dođe do radikalizacije kada ljudi sumnjaju vrijednosti. Kada ljudi znaju kako su vrijednosti, kada su te vrijednosti jasne, onda su njih manje sumnja i onda nema takvih, takvih poljuljanih ideja. E, očigledno puno pitanja, puno pitanja. Da, da, oprostite. Dobro, odgovorit ću na vaše pitanja. Počet ću od najjednostavnijih. Da, kada se radi o pristupu nuklearnim kemijskim proizvodima, što se nuklearnih tiče, o tome sam već govorio, dakle, mene brine mogućnost da teroristi dođu do proizvoda koji su prekursori za eksplozive. Dakle, Europa je uvela zakonodavstvo i različite države članice Europske unije imaju to zakonodavstvo prema kojem tko god dođe kupiti proizvod e, koji je prekursor za eksploziv, otvorit ćemo registar, evidentirati tu osobu i to je odlično. Samo što to zakonodavstvo je u stvarnom svijetu, ali u svijetu terorista to ništa ne znači. Dakle, oni i dalje kupuju terorist, e, eksplozive, moćne eksplozive e, koje kupuju preko interneta i za to nema nikakvih registara. Evo, to je jedna konkretna stvar e, po pitanju koje bi Europa mogla poboljšati stvari. Dakle, uzeti u obzir tu stvarnost je važna i to je jedna od onih zamjerki koje se čine zakonodavcima, to je da su u svojoj vlastoj logici, no ona je u raskorak sa stvarnošću. Zatim, klima povjerenja o kojoj govorite na lokalnoj razini policija ili ne. Ovdje smo suočeni s jednim novim fenomenom, a to države ne, shvaćaju. Dakle, ovo pitanje radikalizacije nije problem s kojim se treba nositi policija. Ovdje se radi o idejama, dakle, to su individua kojima nemamo šta pregovoriti, da imamo bilo kakve materijalne dokaze koji bi ukazali da oni rade na nečemu konkretnom, onda bismo to preko suda izveli pred lice pravde i riješena stvar. Ali ovo je problem koji je puno teže e, sagledati. Dakle, ovdje nam nije potrebna policija. U biti da, treba trebamo imati suradnju između policijskih i drugih službi i oni koji su u najboljem položaju da otkriju taj trenutak kada će netko ući u radikaliz... biti radikaliziran. Zatim, koordiniranje borbe protiv terorizma. To je nešto što se postupno radi. U Francuskoj imamo jedan sustav koji se uspostavlja i ćemo ka sve većoj koordinaciji, ako ne čak i e, povezivanju različitih e, antiterorističkih e, jedinica. Mogli bismo to raditi na europskoj razini, jer to je prekogranični problem, to je jasno. I za kraj želim reći da je ovo doista krajnje marginalan fenomen. Jer velika većina muslimana u našim zemljama u potpunosti poštuju naš vrijednostni sustav i naše demokratske vrijednosti. Dakle, mi smo ovdje suočeni s marginaliznim marginalnom pojavom, dakle to su pojedinci koji su na marginama društva i koji imaju neke zahtjeve ideološke, vjerske, koji nemaju ništa zajedničko sa ogromnom većinom muslimana. Dakle, ne možemo tu povlačiti znak jednakosti između jednih i drugih. Ovdje se radi o individuama koji imaju političke i ideološke ciljeve i to je to. To je sve. Na taj način treba postupati s tim problemom, dakle moramo biti maksimalno ozbiljni i ostati, kako reći, evo, očuvati cijelinu naših e, demokratskih i republikanskih u nekim slučajima vrijednosti. Hvala, hvala. Helga Stevens, naša druga su izvjestiteljica. Eh, hartelijk bedankt voorzitter, namiddag aan iedereen en hartelijk bedankt voor jullie komst. Meneer Brizar, helaas moet ik zeggen... Eh, zahvaljujem, evo doista lijepo što ste ovdje s nama, gospodine Brisar, mogu eh, samo reći da e, e, borba protiv terorizma svakako još nije završena. imamo još pred nama vrlo kompleksne izazove. Jedan od izazova je zaštita vanjske granice Europske unije. To je uvijek škakljivo pitanje o našoj politici i svakako postoji e, neki od sudionika napada u Parizu došli su preko e, grčkih otoka u Europsku uniju i neki preko Mađarske i također neki su tvrdili da su sirijski izbjeglice. Što se tiče vaših, e, vašeg mišljenja, dakle, e, uzimate li taj aspekt u ovom pogledu imate li neke predloge o tome kako bismo e, i što bismo iz toga trebali uključiti u naše izvješće? Hvala. Gospodin Brizar, imate riječ. Ovo je jako zanimljivo pitanje, da. Dakle, Centar za analizu borbe protiv terorizam kojim predsjedam omogućuje da se dođe do određenih informacija, osobito o tome kako su teroristi 13. studenog ušli u Europu preko Balkana u ljetu 2015. godine i dakle preko, kao što ste rekli, Srbije, Makedonije i Mađarske na kraju kako bi došli do Austrije i Njemačke. To je jako važno pitanje. Vi ste rekli da je Europa napredovala po tom pitanju, dakle izmijenjen je zakon o Schengenu. Ono što je važno za nas e, jest način postupanja samih terorista. Oni su se razvili, prilagodili se toj situaciji, kontrolama koje su češće na tim migracijskim putevima i promijenili su dakle način postupanja. Ono što vidimo sada, dakle što je recentno, ali ipak želim na to ukazati, a to je da određeni pojedinci, odnosno tržiške skupine, imaju u Turskoj e, mogućnost da dođu do pravih lažnih e, putovnica i temeljem tih putovnica će govoriti da idu u na turističko putovanje i onda ulaze E, preko najčešće Bugarske na europsko tlo. Evo, to je dakle novi put koji su si tržiške organizacije stvorile u zadnje vrijeme kako bi omogućili svojim članovima koji koji su ponomoćeni da organiziraju tržiške napade u Europi. Dakle, ne želim ulaziti dalje u pojedinosti, niti davati primjera, ali evo to je ono što smo mogli uočiti u zadnje vrijeme. Dakle, želim reći da teroristi nisu izvorno koristeći te migracijske puteve imali tu neku strategiju da na taj način ulaze u Europu. Poruka koju su tada imali kada je započela migracijska kriza, on su htjeli reći Siricima i drugima da, da ne napuštaju svoju zemlju. No, ono što smo primijetili je da su potpuno promijenili svoje naše postupanja u izvođenju atentata. Dakle, nakon što pokušali se vratiti na europski teritorij pojedince koji su ostali na ratištima samo par tjedana, dakle koji su bili ekspresno obučeni, to su pojedinci koji su imali europske putovnice u posjedu, uvidjeli su da ti pojedinci nisu bili dovoljno dobro obučeni kada je trebalo e, izvesti atentate. Dakle, to je bilo krajem 2014. početkom 2015. Dakle, trebalo ih je dodatno obučiti. A pojavila se prigoda kada je jedna balkanska država u lipnju 2015. godine otvorila svoje granice. To istog tog mjeseca oni koji su planirali atentate u Parizu i Briselu su poslali dva izvđača tim putevima migranata kako bi e, ostatku skupine objasnili kako trebaju proći e, granice i objasniti kako ići do hotela i tako dalje i iskoristili tu priliku kako bi tijekom ljeta 2015. godine prebacili cijelu skupinu. Ponavljam, tu nije bilo, dakle, bila nikakva posebna komunikacija od strane islamske države, strategija ili politika da se koriste migracijski putevi. Ne, što više, njihova poruka je bila ne popuštajte iskušenju, već ostanite na teritoriju kalifata. To je bila njihova izvorna poruka. Hvala. Hvala vama na ovim pojedinim, mm, na ovim objašnjenjima koje se tiču 2015. godine, dakle konkretno što se ovog primjera tiče. Nadamo se da je nadzor teritorija poboljšan među vremenu. majte pogad za to, a dobija riječ, a poslije nje će biti Kristina Vjemberg Dakle, evo, mi smo započeli s par minuta kašnjenja, ne znam da li morate ići na vlak kako bi se vratili u Francusku jer nema ih baš previše ovih dana. Evo, Majta, izvolite. Hvala lijepa. Vaš je govor doista bio zanimljiv i želim eh, svakako pohvaliti nas za sve ono što ste nam rekli, znači gledanje različitih modela financiranja. Ovdje zapravo možemo reći da sva sreća da nemaju takav kapacitet koji bi im omogućio proizvodnju eksploziva, oružja naoružanje i tako dalje. Tako da imamo ovaj pristup niskih, niskog troška i hvala Bogu na tome, ali evo istaknuli ste i neke nedostatke. Naprimjer da neke sredstva koja se prikupljaju u radikaliziranim zajednicama ne možemo pratiti, odnosno slijediti. smo u Francuskoj ili nekim drugim zemljama. Ali e, Europa može puno toga naučiti od Francuske. Možete nam pomoći da e, bolje shvatimo kako možemo e, presresti i e, prekinuti neke od tih puteva u ovim ekosustavima koji su dizajnirani da budu nezamjećivi, neprimjetni i teški za uočiti. Temeljem vašeg rada sa zajednicama u Francuskoj jeste li mogli utvrditi neke slučajeve mikroucjene gdje vidite da postoje zajednice, gdje postoje takvo jedno toksično okruženje gdje je radikalizacija dovoljno široka da se može nekako smatrati i e, preći u jednu ucjenu cijele zajednice i iznuđivanje u zajednici, a E, s druge strane, možemo li se reći da postoje mnoge zajednice u kojima se može nekako povući crta između radikalizacije i fanaticizma i različitih stupnjeva e, toga, odnosno tih raznih e, stupnjeva ili nijansi ideologije postoje niz radikalnih pokreta koje možda ne završavaju nasiljem i obrnuto. Hvala na eh, vašem pitanju. Eh, dakle, postoji različiti načini radikalizacije. Ne postoji jedinstvena tipologija. Postoji slučajevi kada su neke osobe ne krenuli u terorizam, a eh, ranije su bili zapravo eh, sitni delinkventni. E, takvih ima mnogo i to nije ništa novo, naime ta dva svijeta su stalno u kontaktu. Vidimo to i kod nedavnih atentata, recimo logistička potpora dolazila je upravo iz tih redova eh, sitnih kriminalaca ili pak organiziranog kriminala. E, ovaj primjer e, mikro iznuđivanja, to je nešto u što nisam upućen, ne znam da je do toga bilo u Francuskoj ili Belgiji, ne znam zato niti u nekoj drugoj evropskoj državi, barem mi sada ne pada na pamet. Što se tiče mikrofinanciranja, točno je da im ne treba puno novaca kako bi se organizirali i pripremili ili da odu na lice mjesta ili da izvrše atentat. Jer to mogu napraviti sa vrlo rudimentarnim sredstvima. A takvo jedno iznuđivanje je nešto što nismo primijetili. I zaključno dajem riječ Kristini Wittenberg. Ja ću švedski govoriti. Hvala predsjednice, hvala i vama gospodine Bresar. A mogu li se nadovezati na ono što je rekla Helga Stevens? 2015. i 2016. imali smo velike migracijske tokove i znamo da nam je zemlja u tim tokovima ušao niz terorista. Pa imam jedno dodatno pitanje. Rekli ste da nam trebaju granične kontrole, mislim da bar jeste, ali od 12. E, svibnja više nećemo moći zadržati e, kontrol na granicama, osim ako se ne promijeni šengonski granični zakonik. Znači, ono što riskiramo je novi pritok migranata, postoji li rizik od toga, je li to neko analizirao, znači ovu opasnost povezanu sa nemogućnosti zadržavanja graničnih kontrola. Govorili ste o novim izazovima, ja bih rekla da su to nove prijetnje. Ja vidim to kao prijetnju kada dolaze ljudi na takav masovan način e, kao proteklim godinama e, traže azil čak i kad nemaju na njega pravo onda im se odbija azil, ali oni nestanu ili ilegalno žive u zemljama. Naprimjer, na Božnom sajnu u Berlinu e, unađena je osoba koja nije imala dokumenata, zahtjev za azil bio je odbijena. Imali smo prošle godine i napad u Švedskoj, to je bila jedna osoba koja je azil odbijen, koja se radikalizirala i vidimo tu opasnost u raznim zemljama. Kako vidite tu prijetnju i što učiniti po tom pitanju? Hvala. Govorit ću na vaše pitanje. Dakle, svaka država ima vlastitu politiku kada se radi o tome što činiti s tim pojedincima u nekim zemljama. Ne želim se dati e, pravo na azil. E, isto tako negdje ih se nadzire, nacionalne službe prate. A e, kao što i sami znate, neki među njima su također i kriminalci i u tom smislu su čak ponekada i kažnjeni. Dakle, svaka država ima vlastitu politiku u tom smislu i ja tu ne vidim zajedničku europsku politiku. Vraćam se na ono što sam ranije rekao. Teroristi su i tekako znali iskoristiti rupe u pograničnim kontrolama. 2015. godine kada je privremeno došlo do mogućnosti prolaza balkanskom rutom, i na taj način su okorjeli borci ušli u Europu. Iako se dakle e, i kako pazilo e, na tu situaciju, ipak su te organizacije uspjele sa lažnim dokumentima te ljude e, jednostavno ubaciti u Europu. I to su učinili sa vrlo jasnim ciljem, a to je bilo da izvrše terorističke napade u Parizu i u Briselu. Hvala vam lijepo, Jean-Charles Brizard, na vrlo e, dobrim i preciznim odgovorima. To će uveliko pomoći izradi izvješća. Hvala vam što ste jasno odgovarali. Bili ste osim toga vrlo lucidni, kao što je malo prije rekao jedan od članova odbora. U ime cijelog odbora hvala lijepa na tome što ste došli i želim vam sretan put u Pariz. Euh, de changement. Ah, c'est bon. Mes chers collègues, euh, je vous demande de, de reprendre euh, vos sièges. Kolege, molim vas uzmite mjesta, a sada ćemo i ići preći na razmjenu mišljenja. To je sljedeća točka današnjeg dnevnog reda. Rafael Maranini koji radi u belgijskom tužiteljstvu i govorit će o pravosudnoj suradnji u Europi u e, svrhu borbe protiv financiranja terorizma. Kao što znate, mjere koje Europska e, unija je, dakle, nedavno ih je usvojila u skladu sa e, onim što je grupa za financijsko djelovanje GAFI preporučila, a isto tako i u skladu s preporukama Ujedinjenih naroda je Jean-Charles Brizar nam je također o tome govorio. Gafi, dakle, poziva sve države da međusobno surađuju i da dakle, istražuje e, različi i razmjenjuje informacije i kako u kaznenim postupcima, tako i u građanskim postupcima. Sve ovo odnosi se na pranje novca, na cirkuliranje novca u gotovini. E, tu se također radi o pitanjima međusobnog priznanja, a e, o tome se u Europskoj uniji sada pregovara u okviru trijaloga. 2016. godine radilo se naročito na e, prevenciji i na tome da se treba e, slijediti put novca, jer slijediti sumnjive puteve novca je također dovodi do toga da se razotkriju terorističke mreže. A također se radi na suradnji, e, na e, tome da pranje novca, odnosno kapitala, mora postati kazneno djelo i radi se na tome da se e, ukine u sve prepreke prilikom suradnje. Gospodine Malanini, vaše je iskustvo u operativnom smislu jako veliko i vrlo važno za naš odbor našim suizvjestiteljicama naročito i cijelom posebnom odboru. Dajem vam sada riječ na dvadesetak minuta, a nakon toga prelazimo na pitanja na koje će nastavljati odgovore. Evo već imam i olovku da zapisujemo. Hvala. Ako sam dobro razumio, predsjednici imam 20 minuta vremena za obraćanje, dakle bit ću brzi, analizirat ćemo situaciju na terenu i sve ono što proizilazi iz dosija eh, s kojima sam suočen glede pitanja financiranja terorizma. Najprije bih želio napraviti jedan pregled stanja ovog pitanja koji će mi omogućiti da izradim konture normativnih mjera kakve su trenutno sada u belgijskom zakonodavstvu i bez problema mogu govoriti o europskom pravu jer sve te mjere proizilaze u biti iz europskog prava. Dakle, prva stvar, to će biti prvi element mog izlaganja. A kao drugo, usprko s ograničenjima, trenutni normativni sustav e, ima i svoje prednosti, iznijeću dva primjera, zatim govorit ću i o finan... ne o financiranju terorističke organizacije kao takve, već o financiranju terorističkih boraca, one koje nazivamo FTF, Foreign Terrorist Fighters, dakle strani teroristički borci, strani borci, tu vidimo da eh, pravosudna i politička suradnja na europskoj razini je imala jako važnu ulogu. Također ću govoriti o toj pravosudnoj suradnji kroz države članice, eh, koristeći se primjerom eh, francusko-belgijske suradnje. I na kraju ću privući vašu pozornost na to da je financiranje turizma transverzalna tema u tom smislu da se ne radi o čistom dosjeu financiranja terorizma, već e, općenito govoreći o terorizmu i na taj način e, možemo učinkovito djelovati. Dakle, najprije pregled situacije. Današnje izlaganje me primorava da podsjetim da je borba protiv terorizma nešto što je, ako ne započeto, onda barem pojačano nakon 11. E, rujna 2015. godine predsjednik Bush je govorio o financijskom džihadu koji treba voditi protiv e, terorističke organizacije Al-Qaide i jako brzo 21. E, rujna 2011. godine imali smo mjere koje su za cilj imale borbu protiv terorizma i e, financiranje terorizma postojalo je kazno djelo i zamrzavaju se e, dobra. To se nalazi u rezoluciji 28. rujna 2001. godine i to je danas na snazi. I kada gledamo te principe o kojima je riječ, e, ne mogu ne misliti da smo pošli od jednog poslata koji je donekle bio kriv u toliko što terorističke organizacije treba imati na raspolaganju velika financijska djela za počinjenje turističkih e, djela, dakle to je bio postulat i, mislio mislilo se da će koristiti standardne bankovne krugove kako bi to radile, ali nedavni atentati pokazuju da se za jako malo novca, skoro ni malo novca može e, izvesti jako ubojite e, akcije. Da li to znači da terorističkim organizacijama ne trebaju financijska sredstva? Ne, jer kriminološki statistički gledano pokazan, dokazano je da postoji određena simetrija između financijskih sredstava koje se koriste kako bi se počinilo, počinio atentat i štetu koju to predstavlja za države koje su žrtvama tih atentata procjene e, atentata 11. rujna 2001. godine. Njihovi autori su po navodnim znacima uložili između 200 i 500 tisuća e, dolara, a šteta za SAD je oko 1000 milijardi dolara. Dakle, tu vidimo koliko je to asimetrično, dakle, razlika između uloženih sredstava i nanešene štete. Želim također govoriti o načelu prema kojem terorističke organizacije ne trebaju nikakva financijska sredstva. Ja mislim da, to, je to čisti mit time ne radi se o nečemu što, dakle, nije za financiranje financijskih sredstava da im trebaju sredstva, već za naknade za njihove članove. Isto tako im trebaju financijska sredstva za e, širenje e, njihove propagande i u predmetima koje smo imali u Belgiji saznali smo na primjer da PKK, dakle separatistička autonomna kurdska organizacija koristi otprilike 80% svojih resursa kako bi radila na širenju svoje propagande. Eto čemu su posvećena prvenstveno financijska sredstva terorističkih organizacija. Kada govorimo o ograničenjima normativnih postojećih e, mjera. Želim se posvetiti, e, govoriti o članku iz e, srpnja 2017. Petra Neumana. Malo prije ste govorili follow the money. Prate novac. Taj članak o financiranju terorizma naslovljen je don't follow the money, ne pratite trag novca. Dakle, prema Peter Neumann to ničemu ne, ne služi. Ja bih bio malo više nijanciran, ali ipak 2015. godine e, teroristička skupina Islamska država ima 1,7 milijardi dolara i to je najbogatija teroristička skupina u to doba i 1,7 milijardi dolara za proračun e, islamske države, terorističke akcije, a ni Peter Neumann je govorio da sve e, tržiške e, organizacije u svijetu su zajedno imali 60 milijuna e, dolara. Dakle, vidite koja je razlika između tržiških, dakle, njihovog i metka i borbe protiv dakle sve ukupno se zamrznulo 60 milijuna dolara na svijetu dakle vidite da nadzor financijskog sustava nije toliko bio učinkovit jer glavne terorističke organizacije među kojima je osnovna islamska država ne koriste tradicionalni bankovni sustav i autor ukazuje na jednu čak kontraproduktivnu e, kontraproduktivan učinak, dakle organizmi za transfer novca odbijaju e, surađivati s određenim državama koje su pod navodnim znacima rizične, a napose Somalija. Dakle, kad e, te službe odbijaju transfer novca, onda smo imali veliki problem u Somaliji jer 40% stanovništva u Somaliji ovisi o doznakama iz inozemstva. Kad govorimo o resursima islamske države i njenom financiranju, to dakle ne ide preko bankovnog sustava, već se financiraju posredstvom teritorija koji je u njihovom nadzoru i e, konfiskaciji e, dobara stanovništva, dakle iskorištavanje prirodnih resursa. Treba imati na umu da u jednom trenutku svog postojanja islamska država se smatra državom i ona ima troškove, dakle troškove za obrazovni sustav, za sudstvo koje su pokrenuli imaju troškove birokratske prirode, dakle sve one troškove koje se podrazumijevaju sa stvaranjem jedne kvazi države. I oni imaju sustav financiranja koji uopće se ne može kontrolirati, dakle bilo iz Europe i Belgije. Ja osobno nisam imao nikakvog uvida u sve ono što se dešava na razinu glede financiranja islamske države u Siriji ili u Iraku i to financiranje islamske države iz područja Sirije i Iraka je onemogućeno nekim drugim mjerama, a ne borbom protiv financiranja terorizma, a to su mjere embarga, međunarodnog embarga i vojne operacije ponovno se osjećam na članak Petra Neumana koji ilustrira svoje argumente navodeći američko bombardiranje koje u siječnju 2016. godine uništava skladište u kojem se nalaze deseci milijuna e, dolara u gotovini vlasništvu islamske države. Dakle, u tom trenutku oni su ju iskorijenili, odnosno umanjili izvore financija i to na spektakularan način. E, kada to poredimo sa onim cijelokupnim e, zamrznutim, e, zamrznutom imovinom od 60 milijuna terorističkih organizacija, to je veliko dijelo bilo. Dakle, kada govorimo o atentatima u Europi, nećete sad ništa novo ako vam kažem da je proračun koji je bio posvećen, e, dakle financijska sredstva posvećena tim akcijama je jako skroman. Dakle, studija iz siječnja 2015. godine e, analizirala 40 e, terorističkih skupina od 1994. 2013. godine i otkrili su da je prosječan proračun za takvu jednu skupinu 10.000 dolara. U toj studiji također pokazano da izvori financiranja terorista također e, koriste vlastita sredstva velikim, dakle 58% iznosa koji se koristi za počinjenje atentata su vlastita sredstva počinitelja. Svaka četvrta teroristička čelija e, skupina dobiva financijske podrške, e, financijsku pomoć od organizacije u čijem vlasništvu pretendira da je. E, I pratiti trag novca u, smislu suzbijanja njihovog e, tržiškog djelovanja mi se ne čini dostatnim. Dakle, vidjeli smo sa zadnjim atentatima koliko, je, koliko se malo sredstava može koristiti. Dakle, najveći proračun je 13 atentat Parizu 2015. godine. Gospodin Brizar je rekao da je to bio najskuplji atentat, dakle 80.000 eura u Parizu, dakle kada su je došlo do atentata 13. 11. 2015. U Nici, na primjer, smo imali 2016. E, godine atentat koji je izvršen e, sa 96 e, žrtve, 96 žrtava, samo uz troškove, proste troškove rentanja kamiona. U Berlinu je počinitelj ni potrošio apsolutno ništa jer je samo ukrao kamion. Dakle, to je bilo ne samo skromno, nego bez ikakvih financijskih sredstava. Nedavno, 6.8.2016. godine u Charleroi e, imali smo atentat e, izvršen e, hladnim oružjem. Dakle, čovjek je uzeo, počinitelj je uzeo nož i napao dvije policajke. 2017. godine u Briselu autor je pokušao eksplodirati u centralnoj, na centralnom kodvoru u Briselu eksplozivnu napravu koja je na sreću bila e, defektna. E, studija pokazala da je ta eksplozivna naprava koštala nekoliko stotina eura. Dakle, tu smo imali plinsku bocu, kofer e, i zavrtnje. A upustvo je vjerojatno našao e, u slovnom pristupu preko interneta za izradu te bombe. Dakle, po mom mišljenju, mjere za borbu protiv financiranja terorizma su dosta predstavljaju slab interes, e, barem kada govorimo o preventivnom djelovanju e, za počinjenje terorističkih dijela. E, to su ograničenja, ali naravno daleko od mene da kažem da to ničemu ne služi i želim upravo potkrijepiti tu tvrdnju s dva primjera u kojima vidimo da su mjere korištene za borbu protiv financiranja terorizma bile relativne koristi. Tu imamo presudu suda iz Brisela 21.3.2013. godine dijela su dosta jednostavna i ilustriraju jedan vid međunarodne suradnje jer su francuske vlasti te koje su obavijestile belgijske vlasti da dva libanonska državljana dolaze u Zaventem i tamo žele e, ići na zrakoplov e, sa krajnjom destinacijom e, Libanon i da bi bilo dobro provjeriti njihovu prtljagu. To je napravljeno i u njihovoj prtljagi je pronađeno malo više od jednog milijuna eura, a za koje nikada nisu mogli opravdati podrijetlo. Želim pojasniti ovaj dosije nikako nije mogao um, omogućiti da se napravi veza između njih i terorističke organizacije. Dakle, nije ustanovljeno da se tu radilo o čistom financiranju terorističke organizacije, ali postoje jake sumnje, iako ipak nismo imali nikakve eh, dokaze za to, ali ipak normalno zakonodavstvo koje, koje za cilj ima borbu protiv pranja novca omogućilo je da se e, oduzme taj iznos i e, počinitelje osudi na trogodišnju zatvorsku kaznu. Tu je isto tako i uredba 1880-2017. E, e, to su to je još jedna mjera koja je korištena u ovom predmetu kako bi se borilo protiv financiranja terorizma pretpostavljam da se radi o financiranju terorizma, pravosudno govoreći radilo se o dosjeu pranja novca. Još e, jedan e, argument e, koji ide u, smjeru koristi ove mjere. U 11. mjesecu 2012. godine obavještajne službe su dobile obavijesti da dvije, dva pojedinca prikupljaju sredstva za organizaciju PKK istraga eh, je omogućila da dođe do eh, zapljene oko 300 tisuća eura. To je dosije koji je u tijeku i koji će biti dakle, suđen u Upravnom sudu Liježu. Eh, imamo prema članku 114, kaznog zakona po francuskom zakonodavstvu. Tu se smatra da su ti ljudi provodili takozvanu kampanju, e, što znači dakle prikupljanje poreza za PKK kurdsku e, organizaciju i članovi kurske dijaspore trebaju staviti e, trebaju dati do 10% svojih prihoda organizaciji PKK što oni više manje dobrovoljno rade, postoje jedna kontroverza u belgijskom pravu, a to je da trebamo vidjeti da li će PKK organizacija biti kvalificirana kao teroristička ili ne. Ukoliko bi sud smatrao da PKK nije teroristička organizacija, u tom slučaju mislim da neću biti u krivu ako kažem da te osobe svakako ne mogu opravdati podrijetlo novca i da će biti osuđena za pranje novca. Dakle, to je evo, još jedan dokaz e, i ilustracija koristi ovog normativnog, e, ovih normativnih mjera e, za borbu protiv financiranja terorizma. Sada bih prešao na borbu protiv financiranja stranih boraca. Malo prije rečeno da su brojni europljani otišli na području Sirije i Iraka kako bi se družili islamskoj državi. U Belgiji imamo otprilike evidenciju oko 400 osoba koje su otišli u Siriju ili Irak. Financirali su to putovanje i boravak e, prvenstveno vlastitim sredstvima. Jako često socijalne naknade i dodaci su korišteni za to. Treba znati da je veliki broj tih ljudi bio nezaposlen i između trenutka kada smo uvidjeli da su oni otišli i trenutka kada se e, prestalo s isplatom e, naknade za nezaposlene, prošlo je više mjeseci i to su dakle financijska sredstva koja su redovito bila uplaćivana na njihove račune. Dakle, jedna od prvih mjera za borbu protiv financiranja terorizma u Belgiji, kada znamo koja je problematika tih e, stranih boraca, dakle, bila je da se što prije prekine sa isplatom socijalnih naknada i dodataka i davanja tim osobama. Islamska država prema informacijama koje smo dobili u početku plaća borcima koji, plaća borce koji su im se pridružili, no embargo do kojeg je došao vjerovatno je presušio njihova financijska sredstva, tako da su ti borci bili bez financijskih sredstava u Siriji, tako da su tražili od članova svoje obitelji ili prijatelja koji su i dalje bili u Belgiji da im pošalju doznake. Osobito, evo, dakle, socijalne naknade datke koji su bili uplaćeni na njihove vlastite račune, dakle da im se napravi transfer tih novaca. Kada smo, kada smo saznali za to, dakle, da belgijski državljani ili europski državljani šalju doznake stranim borcima, onda smo pokrenuli različite instrumente, dakle suradnja između Europola i različitih e, službi, organizama koje omogućavaju e, transfer novca, omogućili su da vidimo kako funkcioniraju i funkcionira financiranje stranih boraca i to se radi dakle putem onoga što se naziva Syrian Wallet, dakle skupljačima fondova, dakle schematski ilustrirano kako novci iz Belgije stižu do belgijskog e, borca koji je otišao u Siriju ili nekog drugog europskog borca, stranog borca. U većini slučajeva ide se preko Western Uniona, dakle tijelo za transfer novca. Te novce se šalje iz Belgije u nekom kolektor fondova koji se nalazi u Turskoj i Libanu i onda se prebacuje stranom borcu na ratištu. Dosije koje smo imali e, koje smo imali omogućili su nas da saznamo da se strani borci javljaju preko Whatsappa ili neke druge online aplikacije i osoba iz Sirije kaže u kojem trenutku i kome trebaju poslati uputiti doznaku bilo u Tursku ili u Libanon. Kada novci dođu u Tursku ili u Libanon, onda ih se vjerojatno šalje na područje Sirije ili Iraka ili putem e, sustava kompenzacije poput Awala se može smatrati da je taj transfer učinjen. Treba znati da islamska država uzima komisiju na svaki transfer novca, dakle slanje doznaka terorističkim e, stranim borcima istovremeno doprinosi financiranju islamske države. Što se tiče identifikacije ovih e, kolektora sredstava, moram reći da je bilo dosta jednostavno identificirati ih. Tu se radi o organizma za transfer novca koji su nam pomogli da ih identificiramo i odjednom jer odjednom se vidi da neke individue primaju velika financijska sredstva bez bilo kakvog opravdanja u kratkom razdoblju, a sredstva dolaze od osoba koje dolaze iz različitih zemalja. Dakle, dobijete jednog primatelja koji u nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci dobije, e, dobiva iznose koji prevazilaze 80.000 eura, a sredstva dolaze iz zemalja Europske unije, pa čak i, evo kao što sam ja vidio, iz Kameruna ili nekih drugih zemalja, tako da to nije bilo samo, nisu to bile doznak samo iz Europe. Dobili smo popis tih e, kolektora i nacionalna tijela mogle su vidjeti koji su to njihovi državljani bili koji su slali sredstva tim kolektorima. Što se tiče belgijskih državljana, to smo mi radili, tako dakle imali smo ime osobe koja prima sredstva, vidjeli smo tko je to iz Belgije, poslao tim osobama sredstva i onda vidimo kome su ti Belgijanci također još slali doznake i onda posredstvom te analize mogli smo uspostaviti mrežu drugih kolektora i doći do drugih državljana Belgije koji, na koje izvorno nismo sumnjali. Analizu radi naša jedinica za financijske transakcije, zatim ta jedinica federalnom tužiteljstvu dosta informacije o identitetu tih osoba i svaka osoba koja je slala doznake u taj Syrian wallet bila je predmetom istrage. Dakle, ima ogroman broj dosija koji su analizirani, a koji su se bavili dakle, borbom protiv financiranja terorističkih boraca. Što se tiče sankcija, Imamo presud 26. veljače 2008. godine u Belgiji, sud u Dendermonu. Tu se radilo o majci borce i o sestri borca koje su poslale od 10.000 eura. Istraga je omogućila da se utvrdi da je borac tim sredstvima kupio oružje. Majka je osuđena na zakonsku kaznu od 12 mjeseci a sestra osam mjeseci uvjetno. I u drugim europskim zemljama imamo primjere, dakle e, iz Pariza 28, 2017. majka stranog borca dobila je kaznu zatvora dvije godine u Engleskoj su puno strože kazne jer e, radilo se o iznosu od 219 funti koje je poslao svom nečaku osoba koja je kasnije osuđena na zatvorsku kaznu od dvije godine i tri mjeseca zbog te doznake od 219 funti posredstvom sustava Sivian U Nizozemskoj imamo slučaj e, sankcije za doznako od 1000 eura e, zatvorskom kaznom od 12 mjeseci. Dakle, to je europska problematika i različiti instrumenti za pravosudnu suradnju su uspostavljeni i mislim da je to imalo određeni uspjeh. Europol je uz pomoć Western Uniona dostavio čitav popis e, tih kolektora. just je u potpunosti odigrao svoju ulogu i privukao e, pozornost e, na ovaj fenomen tako da su E, organizirani sastanci i raspodin, e, svaka europska strana je, e, dakle država je odigrala ispravno svoju ulogu i cilj je dakle da svaka država sudski goni svoje vlastite državljane koji su sudjelovali u tome. Zatim, Različite europske države su dobile informacije posredstvom različitih sasnaka koje smo imali u Eurojustu. Ja kada radim analize o Siren Walletima, onda dozim zaključka da su i drugi državljani, ne samo belgijski državljani koristili preko Sirijan voleta doznake i onda posežem za pravosudnim odlastima koje mi omogućavaju dakle da prosljedim te dosje nadležnim tijelima. Dakle, u okviru borbe protiv e, stranih boraca, različiti instrumenti pravosudne suradnje između država članica su po mom mišljenju relativno dobro funkcionirali. Još jedan primjer pravosudne suradnje glede borbe protiv financiranja terorizma jest e, predmet Lafarge za koji ste vjerojatno već čuli. Tu se radi o predmetu koji je u tijeku, dakle i podložan je e, tajnosti, iako je puno informacija procurilo, ali kao belgijanac evo, mogu vam reći da sam ja tužitelj koji je zadužen za taj dosije i jako često saznajem iz francuskih tiskovina e, različite elemente iz tog postupka, bilo da se radi o informacijama o francuskom ili belgijskom aspektu tog dosija. Dakle, ovo je dosta, evo, pospa koji se odvija pred licem javnosti. Dakle, Lafarge je međunarodna međunarodno poduzeće koje se bavi betonom i koje je u Siriju uložilo 700 milijuna eura, no na njihovu nesreću 2010. i 2011. su pokrenuli taj posao, a rat u Siriji počinje jako malo vremena poslije toga i trenutno se sumniči Lafarge da su financirali terorističke organizacije na licu mjesta, tako što su jednostavno plaćali ljude koji su blokirali cestu kako bi dakle oni mogli doći do svoje, e, svog proizvodnog pogona, pa čak ih se sumnjiči i, i nastavili s poslovanjem i čak ih se sumnjiči da su dakle izravno financirali terorističke organizacije. A e, tužba je došla od bivših djelatnika Sirijaca e, pogona Lafarža, što znači dakle što se tiče pravosudnih tijela, mi smo dosta slabo obavješteni onome što se događalo na području Sirije i Iraka. Dobivamo informacije iz, od medija, ponekad od glasina saznajemo neke stvari, pa čak i neke konkretne stvari, a to su informacije o onome što se dešava u ratištu u Siriji i Iraku. Ovaj dosije Lafarge izvorno je čisti francuski dosije jer se tu radi o francuskom poduzeću s francuskim šefovima sa sjedištem u Parizu i mi nismo baš bili uveliko zainteresirani za taj dosije, ali referentni akcionar je holding GBL koji je jako dobro poznat u Belgiji i u jednom trenutku Francuske vlasti su tražile da se napravi dakle istraga eh, u tom belgijskom holdingu i ako su belgijski dioničari donijeli neke odluke za, e, za nastavkom rada, onda je to nešto ima veze izravno sa financiranjem terorizma i daješa. Evo još, samo tri minute. Dakle, jako brzo smo došli do, do toga da se napravi zajedničko istražno povjerenstvo s francuskim istražnim izdražiteljima i taj su, to istražno povjerenstvo bilo je jako praktično, jer moj belgijski dosije hrani francuski dosije, a francuski dokumenti su mogli ulaziti su tako i u naš belgijski dosije i to je išlo u oba smjera, dakle to je jako dobar primjer i uspješan primjer suradnje između država članica. Želim dodatno još reći da od federalnog belgijskog tužiteljstva dobivamo i ogromne informacije o borbi protiv e, financiranja terorizma i u protiv terorizma i to su stvari koje se jako brzo izvršavaju. Vidimo da je to e, jasan prioritet, tako da nemamo nikakvih konkretnih problema glede sudske, pravosudne europske suradnje. I još sam par riječi glede ovih takozvanih reaktivnih dosija. općenito govoreći o terorizmu, dakle ovaj pristup praćenja financija ima smisla. Jer ako sumničim nekoga tko je otišao u područje Sirije i Iraka, onda u svakom dosjeu, barem tako mi u Belgiji radimo, moram napraviti financijsku analizu, istragu te osobe, njeno okruženje, na taj način mogu uvidjeti da li ta osoba podigla novce u Mersinu na granici između Turske i Sirije. Ako je tome tako, onda vrlo lako možemo doći do zaključka da je ta osoba odšla u Siriju i možemo potvrditi odlazak u Siriju te osobe. I pristup stranim borcima, evo, na primjer, 2000, ako je netko otišao 2015. godine, a 2017. godine vidim da je njegova majka poslala novce kolektoru eh, novca eh, u Tursku, onda možemo doći do zaključka da je ta osoba i dalje u životu i da djeluje na ratištu i to su informacije koje mogu biti jako korisne ako ta osoba nekada se vrati u Belgiju. U svakom slučaju tako da dobivamo brojne dodatne informacije. Isto tako je bilo nekih razmjena sredstava između Švedske, Belgije, Švicarske, Engleske, Irske. Financijska istraga je omogućila da se e, vidi da, se, da su tu korišteni lažni dokumenti. Evo za kraj, dakle, zakonodavni instrumenti su jako korisni, ali nimalo nisu korisni za preventivno djelovanje u slučaju počinjenja terorističkih napada, odnosno atentata, jer najčešće nema nikakve veze između terorističke skupine i financijskih veza i nikakvih veza između terorističke skupine koja će počiniti atentat i e, one e, skupine koje tvrde da pripadaju. Što se tiče prasudne suradnje, pak to je sustav koji dosta dobro funkcionira i koji se još može usavršiti vjerovatno, ali s kojim sam ja dosta zadovoljan. Toliko. Hvala. Hvala lijepa gospodine Malenini. Vaše je izlaganje bilo vrlo gusto. Dali ste nam puno konkretnih primjera, dali ste puno činjenica, a e, također smo čuli i za puno predmeta koji su u sudskom postupku ili gdje je sudski postupak već završen. E, govorili ste nam također o mehanizmima suradnje, a vrlo ste puno govorili i o načinu na koje se financiraju strani borci i e, dakle e, kako se prikuplja novac za njih i kako se nakon niza godina zna da oni i dalje E, su na životu. E, dati ću sada riječ najprije Ani Gomeš, koja je koordinatorica kluba zastupnika SID. Molim vas da budete kratki, jer imamo svega deset minuta. E, gospodine Manini, vi ste govorili o slanju novca putem poduzeća kao što je Western Union – ima li se dakle dokaze o tome? A recite nam nešto o vezi između organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma. Naročito kad se to povezuje sa trgovinom oružja i ljudi. A isto tako me zanima kako se financira e, prozelitizam koji može rezultirati nasilnim terorizmom. Mislim da je Belgija u tom smislu usvojila određene mjere. E, što nam možete dakle reći kako pravosudni organi rade u tom smislu? u vašem prvom pitanju najprije. Veza između belgijskih terorista i organiziranog kriminala po mom sudu ne postoji. Zašto to kažem? Jedina veza koju ja vidim između terorista, dakle onih koje vidimo u različitim sudskim spistima, i e, organiziranog kriminala je da su ti teroristi bivši e, delinkventni ponekad su eh, ljudi koji su eh, izvršili nekakvu robiju koristeći oružje. Ali moram reći da su već vidjeli što se financiranja tiče da teroristi koriste uobičajene načine za krivotvorenje isprava. Odlaze poznatim teroristima mreže organiziranog kriminala, dakle i veze s teroristima nisu baš e, jasne. E, međutim, teroristi mogu imati kontakte sa e, kriminalcima u smislu da su to ljudi s kojima su nekada surađivali. Što se tiče običnih kriminalaca, kada oni sretnu nekog terorista, često se od njega odvrate kako ih se ne bi osudilo za e, sudjelovanje u kaznenom dijelu terorizma. E, pitali se također i o financiranju vjerskog prozelitizma. Prozelitizam kao takav nije kazneno djelo. Prema tome, širenje određenih ideja ne predstavlja samo po sebi kazneno djelo. U Belgiji e, se relativno intenzivno nadziru udruge, e, neprofitne udruge na koje se sumnja da se bavi vjerskim prozelitizmom. U islamu je donacija nešto što je bitno i postoji E, ponekada zabrinutost da taj ne, novac ne ode za financiranje terorizma. Dakle, jako se nadziru određene neprofitne udruge jer se sumnja da bi se ta sredstva mogla davati za financiranje terorizma. Također se nazire i ono što radi Ministarstvo socijalne skrbi i e, administrativno se mnoge stvari kontroliraju. Kontroliraju se računi, e, gleda se na to kamo novac odlazi. Međutim, e, novac koji se u e, nekoj e, maloj sobici u džami da u gotovini iz ruke u ruku, to je nešto gdje ima malo tragova i tu naravno jako puno računamo na naše obavještajne službe da bi nas informiraju o tome što se događa na mjestima koje e, nisu nama dostupne. Što se Western Uniona tiđe, ta tvrtka s nama surađuje i dobivamo informacije vrlo brzo. Radi se o američkoj tvrci, ako se ne varam, a e, u e, Sjedinjenim američkim državama biti osuđen za financiranje terorizma e, znači da e, je, se nalazite u e, vrlo teškoj situaciji. Hvala sada da im riječ Helgi Stevens, jedna od naših suizvjestiteljica. Hartelijk bedankt. Dank voorzitter. Uh, beste collega's, Zahvaljujem e, predsjednice, uvažene kolege. Kao su izvjestitelji zadaća nam je i znači e, činjenica s dodanom vrednošću, pa sada želim pitati postoji li poveznica između crnog tržišta i terorizma i postoje li novčani tokovi koje smo E, zanemarili ili možda postoje opasno da ćemo ih zanemariti. Kako osigurati da e, se prati recimo ovako e, prodaja umjetnina ili povijesnih dobara, a još neki načini su kriptovalute i blockchain tehnologija i možda kako osigurati da njih ne zapostavimo. Hvala lien entre le marché noir et Veza između crnog tržišta i naročito tržišta umjetninama je nešto što je za nas jako složeno i komplicirano. To moramo otvoreno reći. Znamo da postoji e, trgovina umjetninama. Prije nekog vremena u Belgiji se održao jedan sajem umjetnina, a Španjolska je imala informacije o e, ilegalnoj trgovini umjetninama i tu smo mi vrlo brzo reagirali. Ali e, moram reći da e, ja moram dobiti informacije, ali e, ako ih ne dobijem moram tražiti informacije. U svakom slučaju mi u Belgiji nismo e, nikakav sudski spis u tom smislu e, stvorili. Što se tiče kripto novca, to je vjerojatno sljedeći korak u smislu izazova kad se radi financiranju terorizma. Moram priznati da za sada ne znam kako pristupiti toj problematici. I moramo se vjerojatno zapitati što smo spremni načiniti na razini Europske unije kad se radi o eh, podacima na internetu u eh, stranim zemljama. Ako mi dopustite, mislim da ako ima jedna stvar o, o kojoj bi imalo smisla govoriti jest pristup europskih vlasti e, informatičkim podacima koji su smješteni u drugim zemljama, jer primjerice Sjedinjene američke države imaju pristup tim informacijama. Kod određenih istraga zaista ovisim o dobroj volji američkih vlasti. To nije bio baš neki dar, ali svejedno. E, sumnjali smo na jednu osobu da želi e, počiniti nasilne e, nasilno djelovati. A nismo ništa tražili, Sjedinje američke države su nam poslali informacije i kompletan sadržaj e, Facebook e, stranice te osobe. Ja sam zapravo pitao zašto mi ne možemo na europskoj razini dobiti takve e, podatke s interneta. Dakle, ja mislim da ako bih želio napredak na nekom planu kao tužitelj za moj posao, to je pristup informacijama na internetu. Hvala lijepa. Vrlo ste jasno odgovorili, a isto tako vrlo ste realni e, odgovarajući na pitanja kolega. Hvala vam gospodine Malanini. Svako dobro izlaganje je zapravo nešto gdje e, ste naznačili važnost pristupa informacijama, što je nešto na što e, se nećemo uglušiti niti naše dvije su izvjestiteljice, niti e, ostali kolege, jer eto, ukazali ste prstom na važnu stvar i dakle, e, pokazali ste na ono što ponekada komplicira sve e, na čemu radimo. Hvala vam puno, vrlo ste nam detaljno izložili e, mnoge stavove, s vama smo načinili pregled puno toga. Vidjeli smo da suradnja postoji, da je dobra i isto tako izložili ste nam prioritete država članica po pitanju borbe protiv terorizma o značaju brzog djelovanja. Ostaju nam ipak još neka otvorena pitanja. Hvala najljepša na suradnji te e, predlažem da ostanete i dalje u kontaktu s članovima našeg odbora. Hvala. Euh, Dragi kolege, predlažem sada da prijeđemo na trećeg gosta e, našeg odbora. Pozdravljam velikim zadovoljstvom povjerenika Pjera Moskovisija koji je došao ovdje na razmjenu mišljenja o različitim zakonodavnim prijedlozima e, za koje je nadležan. I e, dakle, tu ćemo vidjeti što radi Europska komisija koja se želi boriti protiv financiranja terorizma. Upravo nam je o tome govorio Rafael Malenini, on je dao primjer o tome što se radi u Belgiji, ali osvrnuo se i općenito na situaciju koja se događa u Europi ukazao nam na to da određeni instrumenti postoje i dobro funkcioniraju. S povjerenikom Moskovisijem govorit ćemo o gotovini koja ulazi u Europu, o uvozu umjetnina, zatim korištenje PDV-a i poresnih prijevara vezanih za PDV, dakle kružne prevare to je e, također nešto što je zanimljivo za naš odbor. Bilo bi nam drago, e, gospodine Moskovisi, da nam se kako e, se reformom PDV-a bi se moglo postići da nestane takvih vrsta prijevara. Prijevara vezana za PDV je više nego li masovna. Procjenjuje se naime da ona iznosi preko 50 milijardi eura. To je također nešto što je e, postoji već dugo, postoji dakle već skoro tri desetljeća. A e, prijedlog e, Europske komisije je onaj koji bi trebao stupiti na snagu 2022. godine. E, vi ste ovdje e, onaj koji želi da se i na tom smislu, u tom smislu dovrši jedinstveno tržište. Povjereniče, borba protiv terorizma je nešto što je u nadležnosti nekoliko povjerenika, dakle različitih portfelja. A e, nedavno je e, u Francuskoj je opet bio došlo do atentata u Francuski iz koje smo i vi i ja i e, vrlo bi bilo važno dakle govoriti o pitanjima financiranja terorizma. E, gospodine Moskovici, e, dajem vam riječ sada na otprilike 15 minuta i molim vas da nakon toga odgovorite na pitanja e, zastupnika. Hvala predsjednice, predsjednice Draga Natalija Grisbek, uvaženi potpredsjednici zastupnici. Ja nisam povjerenik koji je zadužen prvenstveno za borbu protiv terorizma, ali istina da u portfelju imam čitav niz aspekata koji su povezani s financiranje borbe protiv e, borbu protiv financiranja terorizma i kada je Natali od mene tražila da začne vašem sastanku, ja sam pristao i spreman sam u okviru svojih nadležnosti odgovoriti na vaša pitanja veliko zadovoljstvo, no najprije dopustite mi da napravim jedno uvodno izlaganje, a započeo bih e, anegdotom, koja to baš i nije. Prije, evo, tek par dana jedan antikvar, španjolski antikvar e, uhićen je u Španjolskoj zbog sudjelovanja, navodnog sudjelovanja u velikom e, međunarodnom švercu e, umjetninama i istraga je izgleda pokazala da su ta dijela ukradena na arheološkim nalazištima u Libiji i ukradene od strane terorističke organizacije koja nam je dobro poznata, Islamska država, daješ, jer nazivati državom to je odavati joj počast. Dakle, to je sve za glavni cilj imao financiranje islamičkog terorizma i ova nedavna aktualnost posjeća koliko je važno naše djelovanje kako bismo ostali u kraj financiranju terorizma jer nema velikog atentata bez prethodnog značajnog financiranja i ti resursi poznati su nam i brojni su. Tu se radi o krimčarenju umjetninama, isto tako krimčarenje drogom, organizirani kriminal. Znam da su mnogi uskrišeni da razvoje to dvoje, ali očito postoje jasne veze između jednog i drugog. Tu je utaj poreza, izbjegavanje plaćanja poreza, porezne prijevare, to je također povezano s financiranjem terorizma. Dakle, moramo se baviti time da ograničimo sve ono što predstavlja mogućnosti za financiranje terorizma i to je jedna od njih važnih poluga za borbu protiv njihovih e, nakana i da spriječimo da se te grozote dešavaju na europskom teritoriju i upravo ste posjetili da je naša zemlja recentno bila zavijena u crno još jednim od tih zločina. Komisija u potpunosti sudjeluje u borbi protiv e, terorizma. Ja sam od samog početka htio sudjelovati tome. U veljači 2016. predstavili smo po prijedlogu francuskih vlasti plan djelovanja za jačanje borbe protiv financiranja terorizma i jedan od aspekata te borbe bio je upravo da se manji izvore prihoda, izvore financija terorističkim skupinama i u svojstvu dakle povjerenika zaduženog za carinu iznio sam predloge da poštrimo carinske mjere koje ću vam podrobnije iznijeti isto tako su tu i mjere za borbu protiv porezne, e, prijevare što se tiče nadzora mm, carina iznijeli smo dva predloga vijeću i komisiji i parlamentu. Jedna se tiče dakle, kontroli umjetnina koje su ukradene a kojima se namjerava financirati terorizam, a drugo je e, nadzorom gotovinskih iznosa koji ulazi izlazi iz Europske unije. Prva važna mjera koja, je, koja vam je predstavljena jeste nadzor uvoza kulturnih dobara. Svi smo bili šokirani uništenjem i krađom koji je organizirao na arheološkim e, nalazištima koji su od neizmjerne, ne samo financijske, već i simbolične vjernosti. Dakle, to je na čovječanstva koja je bila e, ugrožena. I zanimljivo je vidjeti da neki od tih elemenata, od tih umjetnina su provedeni naknadno na europskom tržištu kako bi se financirao terorizam. Kao što rekao, 33. tekuće godine Ministarstvo unutarnjih poslova Španjolske stalo u kraj jednoj međunarodnoj mreži kojom, putem koje je organiziran tranzit e, velikog broja umjetnina E, tu se radilo o mozaicima, sarkofazima, grnčari koji su pokradeni u Libiji. Ja sam prije, prije malo više od godinu dana sudjelovao za u, na e, Rasiju u Pariškom aerodromu e, umjetninama koje dolaze iz sirijsko-iračkog ratišta. Komisija je potpuno svjesna izazova koji predstavlja ilegalna trgovina dobrim, kulturnim dobrima, koje se ne odnose samo na financiranje turizma, jer e, time se razvija i e, organiziran kriminal, izbjegavanje plaćanja poreza, utaj plaćanja poreza i pranje novca. U svakom slučaju ne može biti prihvaćeno da umjetnine iz neke zemlje ulaze uz, iz tog područja ulaze u Europsku uniju i slobodno e, se ovdje prodaju. Mi smo preuzeli obavezu da zaštitimo kulturnu i arheološku baštinu koju definiraju, definira UNESCO. U potpuno surađujemo glede brojnih kriterija e, te organizacije UNESCO i zato je u srpnju 2017. godine komisija usvojila prijedlog e, uredbe za nadzor, e, carinski nadzor e, za uvoz najrizičnijih kulturnih dobara. Za neke koji su stariji 250 godina, to je ta brojka koju smo posudili od UNESCO, dakle arheološki predmet, artefakti, rukopisi, stari i rukopisi, uvoznici će u buduće morati za takve umetnine pružiti na raspolaganje jamstva kako bi dokazali da se tu radi o legalno uvezenom kulturnom dobru. Taj prijedlog je proizvod međunarodnog osještavanja značaja krimčarenja i umjetninama. Pozvali smo na suradnju brojne međunarodne organizacije i države neke države i države članice. Ovaj prijedlog je nešto o čemu raspravljamo u vijeću trenutno i e, odbori Europskog parlamenta INTA IMCO se time bave i nadam računam sa su zakonodavcima da prije ljeta 2000, eh, tekuće godine do, u svoj tekst ja bih volio da prije bude to riješeno, odnosno eh, evo, tekst koji je, na kojem se započelo raditi u srpnju 2017. Evo, bilo bi više nego krajnje vrijeme da se u lipnju 2019. to završi i ne bih htio da se evo, sporovi granični, odnosno nadležnostima spriječavaju rješavanje toga. Dakle, suočeni sa sve većom inventivnošću kriminalnih e, mreža, donijeli smo odluku o ulovsku izlasku financijskih gotovinskih iznosa i to je drugi prijedlog. Dakle, kriminalne organizacije i terorističke organizacije našli su način da zaobiđu postojeća pravila o kontroli kretanja gotovinskih e, iznosa, tako što šalju poštom novce ili koriste robu koja služi kao rezerva gotovine, dakle tu se radi ili o zlatu ili o pripet karticama koje nisu bile pokrivene postojećom uredbom. Na primjer 2015. godine i tu se radilo o zračnoj luci Ruasi. E, francuska carina je otkrila neprijavljenu gotovinu i zlato u teretnom paketu u iznosu od, e, ukupnom iznosu od 9, više od 9 milijuna eura. Dakle, to je pozamašan iznos. Predložili smo dakle da izmijenimo postojeću uredbu, da se e, primjenjuje na iznose od preko 10 e, tisuća eura koja se šalje e, ili poštom ili na drugi način. Proširili smo definiciju gotovine da se obuhvati i zlato i prepaid kartice i na kraju e, želimo omogućiti dakle e, nadležnim vlastima da djeluju i na iznosima koji su manji od 10.000 eura e, osobito onda kada se postoje neke naznake da se radi o novcima koji proteču iz kriminalnog, kriminalne, od kriminalne aktivnosti. Ovi prijedlozi su sada na trijalogu sa ekonom Libeom i vijećem. Nadam se da će su zakonodavci priljeta doći do zaključka i razumno mogu biti optimističan. je gledano komisija trenutno radi na poboljšanju kapaciteta otkrivanja opasnosti e, u carinskim službama i pripremamo veliku reformu elektroničkog nadzora uvoza kako bismo pojačali sigurnost uvoza roba, kako bismo uočili e, nelegalnu trgovinu, detektirali eksplozive, droge, oružje, vatreno oružje ili krivotvorine ili cigarete. Reforma sustava nadzora uvoza je nova mjera e, carinskog zakonika i to su ključne mjere koje trebaju omogućiti carinama da izbjegavaju transnacionalne opasnosti i krimčarenja na vanjskim granicama. Sutra ću vidjeti svog dragog kolega Guntera na jednoj svojevrsnoj konferenciji o o financijskoj konferenciji i radimo na pripremi budućeg VFF-a, ali želim reći da će i suradnja s parlamenta biti od ključnog značaja e, u budućem e, VFF-u, jer iskreno govoreći smanjiti sredstva koja stavljena na raspolaganju carinama za rad je e, besmisleno jer ne možemo, ne možemo biti učinkoviti dakle u toj borbi, a da im uskraćujemo sredstva. Dakle, taj porez za izbjegavanje plaćanja poreza su isto tako i izvori e, financiranja terorizma, kao što ste vi rekli u rezoluciji od 1.3. E, u rezoluciji naslovljenoj e, rezanje resursa džihadistima. Od početka mog mandata, kao što znate, borba protiv u te poreza je jedan moj prioriteta, tako da sam, tako da sam pozvao e, države članice da je uspostave prvi popus, popis e, fiskalnih oaza, koja je na kraju usvojena od strane ministara financija u prosincu 2017. godine. Od tada je više e, država na tom popisu preuzela obvezu reformirati svoj fiskalni sustav i oni su dakle na sivoj e, listi i mi ćemo blisko nadzirati e, kako oni, što oni rade. I to je nešto bez presedana i za cilj ima dakle da se izbjegne sa zloporabom Naravno, to je komplementaran tome je popis trećih zemalja koje pomažu financiranju terorizma. Na tome radim s kolegicom Verom Jourovom u potpunom skladu. No, ne smijemo nužno ići samo u fiskalne oaze da vidimo mm, kako dolazi do poreznih prijevara ne, ne trebamo misliti da smo mi europljani sad tu e, čistih ruku na toj razni. Jer imamo dokaze da e, se terorizam e, financira izbjegavanjem plaćanja i utajom poreza. Bio sam u Europi, dakle vidio sam da poslije čitave mreže, na to su kazali danski novinari, koriste dakle džihadisti preko graničnu prijevaru s PDV-om za svoje financiranje. Vi ste spomenuli brojke, to iznosi preko 50 milijardi eura godišnje, to su ogromni iznosi, a sveukupna prijevara PDV-a je 150 milijardi. I ako mi dopustite evo molim vas da pogledate taj dokumentarac jer sam uvjeren da bi članovi ovog e, odbora bili jako zainteresirani za to. Ti novinari su jako na raspolaganju i mogli bi se organizirati e, veće gledanja. Mi smo, mi smo to i organizirali. Dakle, ja sam predložio da se ponovno osmisli cjelokupni sustav PDV-a i PDV će biti organiziran tako da se time postupa ne e, preko graničnim slučajima isto kao u nacionalnim slučajima i tu se izbjegava dakle kružna prijevara 40% 40 e, milijardi bi se moglo povratiti i tu bismo državama članicama predstavili na raspolaganje nova sredstva za borbu protiv prevare s PDV-om i jačali dakle njihove kapacitete za borbu protiv e, borbi protiv PDV-a. Nadam se da će nekolicina država koje ne žele još e, uključiti svoja porezna tijela i učiniti da surađuju sa Europolom, Olafom i Europskim tužiteljstvom. Nadam se da će one shvatiti jako brzo da treba e, sudjelovati, uključiti se u tu borbu protiv financiranja terorizma jer oni ne znaju za granice, ne poznaju granice i za njih je to eh, opasan eh, mislim to je opasan apsurd. Sada je jako važno uspostaviti jedan europski sustav za borbu protiv eh, prijevare s PDV-om. I zaključno terorizam je fenomen koji evoluira s vremenom, koji postaje sve složeniji arheološka dobra, pranje novca, porazna, porazne prijevare. Vidimo dakle izvori financiranja su višestruki a naši mehanizmi obrane trebaju se prilagoditi tome i prijedlozi koje iznosim trebali bi omogućiti, želimo ostati skromen jer moramo imati skromne ambicije, dakle ne želimo dakle mi se mi ćemo se do kraja boriti i želimo se obračunati sa financiranjem terorizma i na taj način danas rješavamo jedan dio problema, ali puno toga je još pred nama i vaš odbor se bavi s tako pitanjem radikalizacije. I evo, osobno mi je jako drago što se vaš odbor bavi i tim aspektom koji je ključnog značaja i želim vam reći da sam potpunosti na raspolaganju da vam pomognem vama i vašim službama u vašem e, radu e, kada se radi barem o inicijativama koje sam predstavio, a sada sam spreman odgovoriti na pitanja koje se tiču ove teme, jer to je u, mom, na, mojoj nadležnosti, a što se tiče ne bih želio da vam dajem e, općenta, previše općenta, općenta odgovore. Hvala. Hvala vam, dragi povjereniče Moskovici. E, vi ste nas vrlo istupno obavijestili o ovoj tematici. Osim toga, ispričali ste nam i puno e, anegdota, puno e, konkretnih slučajeva. Govorili ste o borbi protiv porezne prevare, prevare PDV-a, sve to vezano za financiranje terorizma. I shvatili smo dakle kontakte i sa odborom IMKO i sa odborom INTA kao i sa odborom LIBE. Vrlo skoro imat ćemo sastanak na koji će doći povjerenik Ettinger i gdje ćemo govoriti o tome e, kako bi e, imalo smisla izvojiti sredstva u tom smislu, iako sredstava nema puno, ali uložiti ga u ove pitanja bi značilo dobro ih uložiti. Dat ću riječ Ani Gomeš, no prije toga samo se želim nadovezati na vaše zaključke i e, kad ste govorili o nadležnostima, 40 godina je trebalo kako bi se e, stvorila suradnja među europskim tužiteljstvima. Što vi mislite o tome da se europsko tužiteljstvo proširi naročito na pitanja financiranja terorizma? Dakle, vi jeste dio kolegija povjerenika i svatko je zadužen za svoj portfelj, ali ima također i dodirnih točaka. A sada riječ ima na Gomeš e, u ime kluba socijalista i demokrata. Hvala lijepa gospodine Moskovici. Ako, dakle, treba uložiti novac, kao što je rekla predsjednica odbora, treba ga prije toga i e, prikupiti. Govorimo ovdje o financiranju kriminala, uključujući i terorizma. Što se tiče trgovine umjetninama i kulturnim dobrima, e, puno e, smo čuli nešto o e, slobodnim lukama. Imamo ih deset u Europi, ima ih e, u Švicarskoj primjerice. Nedavno smo tako bili u slobodnoj si Luksemburg Free Port Luksemburg. I e, gledamo kakva je kontrola na granicama. Što se radi? Naime, neka kulturna dobra koja su opljačkana se godinama tako čuvaju prije nego što ih se pusti na tržište. A što se tiče e, prijevara PDV-a, 50 e, milijardi u vidu kružnih prijevara, a otprilike 10 milijardi ide na prevare vezane za trošarine. To je skandalozno. Vaš prijedlog ste dali prije godinu dana i još ništa se nije napravilo. A danski film koji su zajedničko načinili, koji su zajednički snimili danski i nizozemski e, novinari, e, to je prikazano prije otprilike šest mjeseci. A e, čini mi se zaista nevjerojatni da se na takve stvari ne reagira. Molim vas, gospodine povjereniče, koje su to države članice e, koje i dalje blokiraju na vijeću? E, draga Ana, vi ćete povjerenika staviti u vrlo nezgodnu situaciju. Moram reći da sam bio više nego zadovoljan kad se osnovalo tužiteljstvo. Radit će se o neovisnom tijelu koje će moći pokretati istrage i kazneno goniti različite različita kaznena dijela e, kao na primjer ove e, prevare e, u, kada one pređu određene iznose. Treba ojačati suradnju među pravosudnim tijelima i e, to je novi način borbe e, protiv e, najznačajnijih prijetnji u smislu poreznih prigohoda. Kao što smo čuli, novo europsko tužilaštvo može biti važno ovdje, naročito kad se radi o interesima u financiranju Europske unije. A to europsko tijelo moglo bi dakle kazneno goniti granična kaznena djela u skladu s člankom 96. temeljnih europskih ugovora. Europska komisija će u rujnu ove godine predstaviti komunikaciju o proširenju europskog e, tužiteljstva od sada e, i njegovih nadležnosti. Dakle, trebamo istovremeno razmišljati i o proširenju. Nam se to neće trajati 40 godina. Komunikacija je dakle za 2000 e, 2018. godinu. Što se pak tiče tih e, slobodnih zona ili slobodnih luka, Olaf Scholz, gradonačelnik Hamburga, e, bivši gradonačelnik Hamburga, nakon toga ministar financija u Njemačkoj. Dakle, e, to su stvari koje želimo istražiti. E, moje službe uputile su upitnike državama članicama kako bismo ispitali da li u tim slobodnim lukama, u slobodnim dakle zonama postoje prijevare. Također i Olaf raz, razmatra načine utvrđivanja dakle pitanja e, poput pranja novca. Kada prikupimo sve ispunjene upitnike, analizirat ćemo ih i vidjeti što još dodatno možemo načiniti. Europska će komisija aktivno sudjelovati e, u tome, surađujući s OECD-om i e, svim e, organizacijama koje s njim surađuju. Dakle, OECD ima smjernice za borbu protiv nezakonite trgovine u e, slobodnim lukama. I razmišlja se o kodeksu ponašanja za te e, slobodne luke. A u rujnu 2017. godine po prvi puta se sastala skupina koja izrađuje tekst na tu temu. Nadam se da će se taj dokument vrlo brzo usvojiti i da će se njemu raspravljati na relevantnim tijelima, recimo zašto ne na skupini G20. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Moniki Holmajer i Helgi Stevens koje su suizvjestiteljice. Monika Holmajer, vi imate najprije riječ. Hvala predsjednice povjereniče, zahvaljujem prije svega što ste došli danas k nama. E, moje pitanja nisu baš ugodnije od onih e, kolegice Gomeš, jer mi u odboru Libe često smo se već bavili tim pitanjem, naime da i PDV prevara kao i druge vrste pranja novca, i ilegalne trgovine, i e, novcem u EU nisu dovoljno suzbijeni našim djelovanjem. Evo samo dva podatka. E, Europol nam je ukazao na to da pet promila e, ilegalnog novca se konfiscira u Europi. Znači, ono, samo pet promila onoga čime se e, trguje ilegalno u Europi. To je jako frustrirajuće. Znači, pet promila, pet promila je zapravo kod <laughs> i nije ništa i to je gotovo dozvola za <laughs> takvu djelatnost kad e, nam je kazna ovakva. A drugo e, što se tiče E, sudaca i pravosudnih tijela i pranja novca. Znači, otprilike kod pranja novca 90% e, slučajeva uopće ne dolazi pred sud, a od toga 90% e, svega 20-30% uopće dođe do podizanja optužnice. Znači, to su podaci koje pokazuju da je situacija vrlo uznemirujuća. Zato i sljedeće pitanje. Ne radi se samo o trgovini e, kulturnim dobrima, nego i naftom, dijamantima, zlatom i tako dalje, e, koji su vrlo korisni za ovakve kriminalne djelatnosti. Pa, stoga, molim, evo, za neke dalje informacije u tom pogledu ako imate. A drugo, već e, podulje postoji da, da Europolu dade mogućnost da utvrdi e, europsku e, jedinicu za financijsko djelovanje sa izravnim kontaktima s nacionalnim financijskim institutima, ne samo nacionalne e, FIU financijske jedinice E, naime, nacionalne e, jedinice EFI i jedinice za financijsko djelovanje međusobno djeluju da i surađuju i to možda sve brže, ali za terorizam će se to morati znatno, znatno ubrzati kod e, nacionalnih financijskih EFI i jedinica jer je to nužnost ove situacije. Treće pitanje u ovom kontekstu E, također u kontekstu razmjene informacija, e-dokazi, znači e, brže dobiti informacije od banaka, financijskih službi i tako dalje, e, ako idu putem financijskih institucija. Znači o sumnjivim transakcijama moramo brže dobivati i na europskoj razini informacije jer samo na taj način se može stvoriti slika o eventualnim e, e, financiranju terorizma i tako dalje. Znači ovo je frustrirajuće pitanje brzine. Znači ako znate kako ako normalno poslujete e, e, kao e, građanin u bankama, znadete koliko tu ima kontrola i svega, a tu milijarde prelaze iz ruke u ruku, a da ih niko ne kontrolira. Hvala. Povjerenče. Helga Stevens je odsutna, možete se vratiti, izvolite povjereniče. E, točno je da nisam odgovorio na cijelost pitanja ne Gomeš. E, to je vjerojatno e, nešto što dolazi iz jedne druge razine svijesti. Dakle, države članice moraju pojačati suradnju kako bi bolje otkrili različite prijevare. A Eurofisk koji bi trebao biti mreža za otkrivanje prevare po pitanju PDV-a bi trebao dobiti jedan kompjutorski program kako bi mogao rano ukazati na takav problem. E, europska tijela dakle e, će e, se baviti otkrivanjem prevara PDV, također će na tome raditi i Olaf, a i države članice su se povoljno o tome izjasnili. Međutim, vaše je pitanje zapravo bilo malo drugačije i vi ste pitali tko blokira vezane za prekogranične PDV. Neću ja sada ovdje krenuti kriviti jedne ili druge. Ali pitanje je vrlo jednostavno. Prekograničan PDV treba se jednostavno tretirati na isti način kao i nacionalni PDV kako bi se kružne prevare spriječile. To su one situacije koje su vam poznate kada tvrtke se javljaju i nestaju i zapravo na taj način izbjegavaju e, plaćanje PDV-a. 80% e, sredstava koji se na taj način e, izgube mogle bi se povratiti. To je značajna svota. E, neki se zalažu za mehanizme, ja nisam za njih kao reverse charge mehanizam. E, ne, ja se ne zalažem za takva sredstva. Ja želim nešto što ne bi rušilo jedinstveno tržište. E, neke zemlje e, mislim da bi trebala gledati dakle na isto tako i tu političku žrtvu, ali u svakom slučaju ja e, se e, mislim da se na to trebamo usmjeriti. Mogu biti gospođi Holma da smo i kolegica Jorova i ja e, vrlo zadovoljni i osim prijedloga za koje sam ja nadležan po pitanju poreza i carina, da je ovaj prijedlog bio dobro prihvaćen tako što se spriječava terorizam, jer E, e, se radi o prevarama putem e, pri kartica. I za fizičke transakcije će se provjeravati situacija ako su iznos 150 eura, dok one na internetu, taj će iznos biti 50 eura. Predložit ćemo dakle neke novine kako bismo omogućili pristup E, centralnoj bazi podataka o bankovnim računima. I od sada će policija i obavještajno službe i e, slične tijela imati pristupa tome i na taj način će se poboljšati e, suradnja po pitanjima financija i pojačit će suradnja policija. Predložit ćemo također i mjere kojim će se omogućiti bolja učinkovitost istraga i e, tu će doći do inicijative za poboljšanje razmjene podataka između onih tijela koji trebaju provoditi e, javni e, red i zakon i onih tijela koji se bave financijskim aspektima kako u zemlji, tako i prekogranično. Hvala lijepa. Helga Stevens je ponovno e, među nama. Otišla je bila glasati, mislim, na odbor Libe. Da, tako je, tako je. Hvala predsjednicom. Povjereniče Moskovici, kao su izvjestiteljica, mogu da se mi tražimo konkretne i praktične informacije kako bismo mogli e, bolje iznijeti naše predloge. I Sjedinjene države razmjenjuju informacije s Europskom unijom putem TFTA sustava, e, ali mi u taj sustav nemamo pristup i nema koristi ni od ulaska u e, dodatni sustav za TFTS sustav. I e, znamo da u tom e, pogledu postoji puno prepreka, da to nije jednostavno, ali morat ćemo nekako osigurati učinkoviti sustav. Kako ćemo doći do uspostave konkretnog sustava koji će dobro funkcionirati? Što se tiče nacionalnih financijskih jedinica EFI-ova. E, kako osigurati da se prikupljaju iste, istovjetne informacije, informacije iste vrste? Te mogu li se informacije razmjenjivati u okviru Europola? Važno je uspostaviti zajedničke europske kriterije za to. Znači kako bi bila idealna situacija e, koja bi omogućila najbolju suradnju između država članica u suzbijanju financiranja terorizma. Evo, nadam se da će povjerenik moći odgovoriti na nešto od ovoga. Hvala lijepa, gospođo Stevens. Radi se o pitanjima kojima ćemo posvetiti E, ne samo veliku pažnju, već željno očekujemo prijedlog vašeg odbora. E, to se odnosi i na nadležnosti kolegice Jurove, kolege e, Kinga. A ja bih htio se osvrnuti na stvaranje prave europske jedinice za e, prikupljanje informacija o financijskom sustavu, dakle kao obavještajna služba gdje se treba boriti e, protiv e, poreznih prijevara i tu govorimo o specifičnim pitanjama kontrole nad carinom ili pak kontrole prijevara za PDV. Ja ne mislim da su ovo nužno najbolji instrumenti vezani za stvaranje jednog šireg e, europskog obavještajnog financijskog tijela. Očekujemo e, dakle da se vi izjasnite o tom e, prijedlogu. U kontekstu e, direktive protiv pranja novca, Dižiđast je već predložio da, da se provede studija o uspostave Europske financijske obještene jedinice, tako da ćemo vidjeti hoće li takav prijedlog doći u budućnosti. Ja bi to osobno pozdravio Međutim, za to će trebati zajedničko mišljenje i pristanak kolege povjerenika koji su zaduženi za to pitanje. Najljepša hvala. Sada Ana Gomes ima. Parlament je ovo predložio za petu direktivu za borbu protiv pranja novca, ali vijeće je to e, spriječilo i blokiralo. Pa vi ste onda prava osoba da napravite premosnicu, dragi povjereniče. Da, to je moj pravi temperament, graditelj mostova. To je moja priroda. I osobno mi se dopadaju te ideje i nastojat ću ih vrednovati kod kolega, no moram reći da vaš odbor može, može biti još uvjerljiviji. Zajedno sigurno možemo biti jači i uvjerljiviji. Predlažem kolegama da iznesu svoje mišljenje. Imamo još malo vremena na raspolaganju. na Gomeš, znam da uvijek ima e, više karata u rukavu. Pa evo, htjela sam zamoliti povjernika da nam kaže što mislite, na primjer, sve vremena vrijeme imamo slučajeve kada američke instance interveniraju kako bi krenule sankcije protiv eh, europskih eh, institucija ili tijela koje sudjeluju u pranju novca ili nekim drugim eh, kriminalnim djelovanjima. Evo, jednom smo imali slučaj u Malti, jedna banka za koju se pitalo kako su vlasnici te banke uopće mogu djelovati kao banka jer e, ta osoba je uhićena u Americi zbog narušavanja sankcija, odnosno nepoštivanja sankcija e, prema Iranu. Imamo onda i slučaj Deutsche Bank i jedne male ciparske banke koja je već zatvorena. FBME, ako se ne varam, gdje se također vidi da postoje neke jasne veze Dakle, i koriste se te institucije za pranje novca, a vjerojatno i financiranje raznih kriminalnih aktivnosti. Dakle, kako bismo se mogli postarati da nadležna europska tijela budu učinkovitija, interventnije djeluju? Pa mislim da je to svrha svega onoga što nastavimo zajedno ovdje napraviti, dakle, na pojačati europske institucije i uspostaviti bolju međusobnu suradnju dati im na raspolaganju moćnija pravna, pravne instrumente, ja sam naveo trikom, njih troje, i trebaju komplementarno djelovati i surađivati s, američkim kolegama. Dakle, budimo jasni, to su teme o kojima raspravljamo i koje želimo riješiti mi međusobno, europljani, koje trebamo riješiti međusobno. To su ipak globalne teme koje o kojima treba raspravljati u mjerodavnim tijelima, barem kada se radi o suradnji e, na razni OSS-a, a i u okviru G20. Hvala Monika Holmajer. Ima još jedno pitanje. Da, pitanje je ono bilo sa zlatom, dijamantima, naftom i tako dalje, možda niste na to odgovorili. A drugo, ne znam, E, jeste li se e, raspravljali financijski krugovi o onim milijardama koje e, i bogate osobe recimo iz Katara ili drugdje budu korišteni za financiranje islamskih skupina na rubu legalnosti koje pripremaju teren za terorističke islamske aktivnosti. Evo, raspravljali se uopće o tome, o tim e, iznosima u milijardama koji u golemim omjerima dolaze u Europsku uniju ili u balkanska recimo područja koriste se za financiranje islamističkih strana na Balkanu. Naprimjer, to postoji doista, recimo u Bosni i tako dalje. Je li to nešto ono čime se institucije također bave i koje mjere za to predlažete ako se time bavite, da? Il ne m'avait pas échappé que je n'avais pas répondu complètement votre question. Nije mi izbjeglo to da nisam potpuno odgovorio na vaš pitanja, a to me nije zbog, tako zbog amnezije, već jednostavno ne, nije problem u nekompetentnost, nego to što to nije u okviru mojih kompetencija. Dakle, rekao sam da ću odgovarati na pitanja koja su u mojoj nadležnosti, u mojim kompetencijama, a to je tema o kojoj mogu imati općenito mišljenje, ali ne mogu vam pojasniti ništa konkretno niti na jednom od vaša dva pitanja, tim prije što, su, što imaju i tekako eh, jasan smisao. Najviše hvala povjereniče. Mislim da sva pitanja koja su htjeli kolege s vama načeti da su obrađena. Imamo dojam da napredujemo Sada imamo čitav dijapazon instrumenta na raspolaganju kako bi se borilo protiv e, ljudi koji financiraju atentate i koji se bave raznim vidovima prevara. Dakle, Ovo jeste jako tehnički okvir, e, dakle ovo su tehničke teme, vaša problematika je jako tehničke prirode. No, naši sugrađani samo vide ono što preostaje. da li ste vi uspjeli objasniti ljudima koliko toga je već napravljeno? Dakle, svo to umreženje mjera koje vi s vašim kolegama, od prvenstveno vi, vodite u svom sektoru nadležnosti Dakle, doista dopustite da vam zahvalim na tome što ste se odazvali na poziv i naravno svi kolege u svojim odborima na kojima rade isto će tako gurati u istom smjeru kao vi. Dragi Pjer, izvolite imati riječ. Evo, ja bih samo još par riječi dodao za kraj. Ja sam bio zastupnik u Europskom parlamentu i to je za mene jako ozbiljna stvar. Nikada nisam mislio da rad Europskog parlamenta da se svodi na akademske radove, na pristojnu razmjenu gledišta. Ne, to je nešto što ima politički utjecaj. Ja sam ovdje došao kako bih odgovorio na vaše pitanja u okviru vlastitih nadležnosti i kompetencija kako bih objasnio kako funkcion... odgovore na vaša pitanja. Ali, evo, ja sam predstavio tri projekta u koja doista iskreno vjerujem. To su inovativni projekti koji ukazuju na našu rješenost i koji će biti predstavljati uspješnice pod uvjetom da ih se provedu djelo. I sve vi specijalni odbor Europskog parlamenta mislim da trebati vi svojim kolegama uputi poruku, a to je što prije, to bolje. Dakle, vrijeme koje prođe izgubljeno vrijeme. Tri prijedloga koje sam predstavio, ne, PDV je jako velika i kompleksna tema, ali ove ostale dvije su jednostavne i mjere utemeljene na zdravom razumu. Dakle, barem jedna od njih koja se tiče e, kulturnih dobara, ja se gubim u nekim logikama i ne razumijem kako, to da i dalje čekamo. Dakle, ako bi vaša pomoć mogla ubrzati stvari. E, možda vi meni zahvaljujete što sam ja došao ovdje, ali ja ću vama zasigurno i kako pomoći ukoliko pomognete e, da se taj dosije odblokira. Jer ne radi se o tome da se vidi koji, koji odbor je nadležan ili kako informacije idu između jednih i drugih, već kako izaći iz tog prijedloga koji, ponavljam, čini mi se da je doista uravnotežen, spreman, jednostavan i evo ponavljam, <laughs> doista bih želio da budemo puno brži po tom pitanju. Budimo jednostavni, budimo brži, naši sugrađani to očekuju od nas. Primljeno na znanje. Velika hvala. Dragi kolege, 23. i 24. travnja imamo sljedeći sastanak. Najpša hvala na suradnji, hvala su izvjestiteljima. Hvala.